Okay, colleagues, we are... Evo, kolege, nema nas mnogo, ali ono što je važno to je kvaliteta, ali ne kvantiteta. Mislim da bismo ipak trebali početi. Uvijek je teško prikupiti ljude u ponedjeljak poslije podne, jer e, ljudi putuju, a ovaj ponedjeljak je možda još i kompliciranije drugih. Imamo dosta važnih e, tema i mnogo tema na dnevnom redu, tako da mislim da bi nam bilo bolje da počnemo. Dakle, prvo točka, točka dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Možemo li usvojiti dnevni red e, u ovom obliku? Nitko mi nije rekao da zahtjeva ikakve promjene. U redu, hvala. Onda imamo točku dva, priopćenja predsjednice nemam priopćenja, osim da kažem da je ovo naš posljednji sastanak prije ljetne pauze, tako da ako se ne vidimo, e, želim vam ugodne ljetne praznike. Naravno, imamo, ovaj sastanak se nastavlja i kasnije. Točka 3. odobravanje, odnosno usvajanje zapisnika sa sjednice održano 23. i 24. svibnja. Imate ih u svom dosjeu. Ako imate ikakve primjedbe, molim vas da tajništvo ih dostavite do kraja ovog sastanka, inače će se smatrati da je zapisnik usvojen. Isto to vrijedi za osvajanje odluka i preporuka koordinatora 21. lipnja 2016. Sve primjedbe molim vas da uputite tajništvu, ako ne bude primjedbi smatra se da su odluke i preporuke usvojene. Točka 5. Priopćenje komisije. Ne znam, e, e, tu nam je i glavni tajnik. Ali evo, ako ima ikakvih priopćenja. Ne. Mi e, iz e, glavne uprave za razvoj nemamo ništa. Možda e, iz drugih uprava Evo, samo da napomenem, ovo je vaš posljednji sastanak, e, tako da želim vam čestitati na vašem doprinosu. ćete sutra ovdje na našem sastanku, zato što će biti jedno pitanje koje će biti upućeno vama, no ipak e, želimo vam puno sreće mm, u vašem budućem radu. Već ste dobili novo radno mjesto koje, gdje ćete raditi na odnosima sa prekomorskim zemljama. Evo sada prelazimo na točku šest, veoma važnu točku, to je komunikacija komisije o uspostavi novog okvira za partnerstvo s trećim zemljama u okviru Europskog migracijskog programa. Drugim riječima, imamo novu politiku komisije e, kako bi se dugoročno rješavao problem migracijske krize. Dakle, nešto što nije samo namijenjeno kratkoročno za rješavanje problema izazvano sirijskom krizom. Dakle, kako Europska unija želi surađivati uglavnom sa afričkim zemljama kako bi riješila ovaj problem migracije i drago mi je da je e, glavni upravitelj e, glavne uprave je ovdje i e, vi ga već znate, bio je tu više puta. Komisija je dakle usvojila novu komunikaciju 12. lipnja i jedan važni element toga je da se naprave ti paktovi o migracijama. Prvo će biti sa Senegalom, Malijom, Nigerom, Nigerijom i Etiopijom, dakle pet zemalja Afrike, to je prva faza. I mislim da ćemo tu zapravo e, trebati mala razjašnjenja što će zapravo biti u tim paktovima jer e, tu se govori o resursima, dakle o milijardi eura dodatnih sredstava, tako da komisija će iz EDF-a iskoristiti 500 milijuna eura i onda bi zemlje članice trebale još dodatnih 500 milijuna dati. E, Federica Mogherini je bila na plenarnoj, vodila se rasprava o tome i neke zemlje članice su izrazile određenu skepsu oko toga da će moći e, dati ta sredstva. Zatim radi se o novcima e, iz komisije, zatim tu imamo i probleme vezano za to odakle dolazi taj novac, hoće li to biti prebačeno iz sredstava za dugoročni e, razvoj Radili se zapravo o onoj uvjetovanosti koja nam se polako tu nameće. Vidimo da tu postoje neke veze, više u zaključcima vijeća nego u komunikaciji komisije. Dakle, veza između spremnosti zemalja da e, ponovno prihvate izbjeglice koje se vraćaju iz Europske unije i novca koji će dobiti. Ne znamo šta to zapravo znači. I ja sam na plenarnoj rekla da je svrha razvojne politike po osnivačkom ugovoru da se smanji siromaštvo. A zapravo možemo reći da je razlog zašto ljudi odlaze iz tih zemalja upravo siromaštvo. Dakle, da nam kažete kako vi vidite, kako će funkcionirati ti paktovi, da nam date najnovije informacije o njima i da onda vidimo koji će biti sljedeći korak. I moram naglasiti da radimo jedno zajedničko izvješće sa odborom za vanjske poslove i e, naslov je uloga Europske unije u borbi protiv e, migracije i izbjeglištva, znači da se to sve skupa poveže. E, Enrique, Enrique Guerrero i Duarte Herrera su ovdje, oni će u rujnu biti na jednoj razmjeni mišljenja vezano za to, znači evo sada dajem riječ glavnom upravitelju. Hvala. Drago mi je da sam mogao doći na ovaj sastanak i uvijek sam spreman da e, iznesem što komisija radi, da zajedno to prokomentiramo, zato što ne radi se samo o tom formalnom aspektu interinstitucionalnog dijaloga, nego i ovo je isto važno. Ovo je veoma važan moment i trebamo pokazati da institucije dobro surađuju. Ova komunikacija od 7. lipnja je jedan novi korak možda jedan pokušaj da se stvori jedna nova paradigma, ali to ipak nije ništa novo, zato što veza između migracije i razvoja je već e, uspostavljena e, prije dosta godina, jer jednostavna je činjenica da taj migracijski pritisak je povezan sa siromaštvom, a sada i sa učinkom klimatskih promjena. Dakle, to nije jedna nova pojava. I tu je također i činjenica da e, ovakve krize e, nisu nova stvar. Sjećate se što se dogodilo 90-ih na Zapadnom Balkanu i onda također sredinom oko negdje 2005. kada je došlo, došlo do pritiska na Španjolsku. Dakle, radi se o jednom strukturnom fenomenu i također jednoj socijalnoj krizi. Sjećate se da smo u prošlosti uspostavili procese kao što je rabatski proces, to je prvi stup e, koji je bio povezan, gdje je povezivana bila migracija i zapošljavanje u našoj zajedničkoj strategiji za Afriku. I tu imamo znači ta dva koncepta, migracija i razvoj, ali nije ih lako povezati. Dosta se dugo o tome raspravljalo i to s pravom. Primjerice, e, pre malo se govorilo o novcima koji se prebacuju, koje iseljenici vraćaju u svoje zemlje i Može li se možda iskoristiti razvojno migracija? Dakle, to nije nova stvar, ali radi se o možda većim razmjerima i sada postoji snažnija percepcija da je zaista nužno da se to poveže. I to je također iz e, druge, drugog razloga. Ono što je dosta promijenilo to je obrazac. Dakle, radi se samo o broju ljudi e, koji su e, prognani, 65 milijuna po nekim procjenama u cijelom svijetu, nego je činjenica da broj migranata po procjenama Svjetske banke, znači 250 milijuna ljudi koji se kreću e, i to iz jedne južne zemlje u drugu južnu zemlju, a više to nego prema sjeveru. Ali znači u jednom globaliziranom svijetu u svojem prethodnom radu sam više se bavio unutarnjim poslovima, ali mi moramo govoriti o mobilnosti, a ne o migraciji. Znači, moramo imati jedan koncept koji će obuhvatiti ne samo ono što je rezultat tradicionalnih e, faktora pritiska, nego činjenice da ljudi e, trebaju imati pravo da se kreću. I treća stvar, e, činjenica da ako se sjetite, na početku uopće se nije govorilo u onim e, održivim razvojnim ciljevima se nije govorilo o razvojnim, dakle o migraciji. Zašto? A upravo zbog toga što je to povezano sa ovom novom formulacijom ciljeva za razvoj koji su više inkluzivni i više globalne prirode. Znači mobilnosti i migracije na bolji način obuhvaćaju, su bolje obuhvaćeni u ovim eh, održivim ciljevima razvoja do 2030. Znači tu je došlo do promjene sa tog aspekta. Dakle, to nije nešto novo, zato što se u cijeloj razvojnoj politici na srazmjeran način eh, to obrađuje, a tu imamo i tu diverzifikaciju. Dakle, hoću naglasiti samo ono da ono što mi radimo je, to je, to nije reakcija na krizu, ali nas je pogurala kriza da to napravimo. Zato što se, moram reći da je to veoma važno, zato što imamo te različite planove za intervenciju koje treba biti što je moguće sveobuhvatniji. Prvi cilj koji je povezan sa kratkoročnim ciljevima je da kažemo zašto. Znači, ako kratkoročno kažemo, ako se držimo tog pristupa, svi e, mogu poginuti. Vidite što se događa na sredozemlju, što se događalo na istočnoj ruti, Egejskom moru, Turska. Dakle, prvi cilj je da učinimo sve što možemo da spasimo živote. Drugi malo dugoročni cilj da se stvori bolja sinergija između razvojne politike i intervencija kako bi se potaklo ljude da se prvo osvrnu oko sebe, i da ne kreću na put e, zato što nemaju druge alternative. Zato što nemaju nikakvog pristupa nikakvim resursima, nemaju posla, a to recimo zbog e, utjecaja klimatskih promjena. Kratkoročno. Dakle, spašavanje života i tu sad odmah dolazimo do onoga što je prvi stup ovog pakta, a to je da interveniramo na način koji će pomoći našim partnerskim zemljama da upravljaju migracijskim e, tokovima, ne govorimo o granicama, nego o migracijskim tokovima. Mi im možemo pomoći da upravljaju granicama, to upravo e, i radimo. Znači, E, mi im pomažemo da izgrade svoje države, ali ono što je važno je da se upravlja migracijskim tokovima, jer nitko nije tako najvan da misli da se ti tokovi mogu zaustaviti. Ne, njih, njima treba upravljati na taj način da bolje e, uvidimo koji su uvjeti života, možda nova radna mjesta, ali također i da imamo tijela koja mogu provoditi zakon. A to je da se poštuje procedura kod migracija i da ti ljudi ne padnu u ruke krijumčara nego da im se otvore e, legalne rute i to je u duhu e, osnivačkog ugovora. Znači mi moramo razmisliti kako mi možemo e, bolje njima to otvoriti. Jer mi ne vidimo to kao nešto što je odvojeno od otvaranja mogućnosti za legalnu migraciju, čime se borimo protiv krijumčarenja ljudima. Druga stvar vezana za povratnike. To je naravno e, jedna otvorena točka po e, pravu europskom. Ilegalni migranti će morati biti vraćeni jer to je zakon, europski zakon i on će se provoditi naravno uz poštivanje temeljnih prava, ali kada ti ilegalni migranti se vrate u svoje zemlje porijekla, što onda će biti s njima? Hoćemo ih ostaviti na cjedilu, ja sam radio na unutarnjim poslovima pa sam vidio kako se to radi. U onom momentu kad ih stavimo na avion, to je gotova stvar, ali ja sam vidio i što se događa s njima kad se vrate oni se nađu na, u pustopoljeni često što se tiče njihove obitelji ili zajednice. Ljudi ih gledaju kao ljude koji nisu uspjeli. E, I također je to važno zbog toga što se u njih možda uložilo nešto kako bi oni otišli u Europsku uniju. I trebamo pomoći da ih se reintegrira u njihove zajednice. Dakle, što ćemo mi raditi? To je drugi dio ovog kratkoročnog rješenja, a to je da im se, da se pomogne našim partnerskim zemljama i tim ljudima, da ih se reintegrira u njihove zajednice, da im se dade neka budućnost u obliku radnog mjesta, možda da imaju e, neko strukovno obrazovanje, ali u svom slučaju da im se pomogne ta reintegracija. Ne znači to da financiramo njihov e, povratak, ne, to je naša, naša unutrašnja stvar, naravno, ali mi se ne možemo praviti da e, ne znamo što se događa. Zato što ako im ni pomognemo da se reintegriraju, oni će ponovno se naći u istoj situaciji u kojoj su bili, koja ih je natjerala da emigriraju. Treća stvar, u mnogim našim partnerskim zemljama trebamo pomoći njima da se e, brinu za one koji su e, koji su iz ovog ili onog razloga se našli u situaciji da su blokirani. Dakle, u Nigeru prije nego što su ušli u Libiju. Dakle, ti ljudi koji su na neki način e, zaustavljeni u Nigeriju, ne mogu ni naprijed ni natrag, e, to je veoma teška situacija i naš, te mjere njima pomažu. Dakle, Niger je jedan primjer, Etiopija je drugi primjer i Maroko je nekad bio u istoj toj situaciji. Dakle, tamo su ti veliki logori u istočnom Sudanu, u Somaliji i tako dalje. Dakle, treća stvar je da moramo surađivati sa e, zemljama partnerima kako bi se e, te ljude zbrinulo, bilo u vidu integracije ili da im se pomogne da se vrate kućama, možda uz pomoć UNHCR-a dakle na jedan humani način da se reagira poštivajući njihove, njihova temeljna prava. U Maroku, na primjer, s našim dijalogom smo uspjeli potaknuti usvajanje i provedbu jednog e, zakona koji je vrlo sličan zakonu o azilu kojim se tim ljudima kojima je potrebna zaštita, ta zaštita da. Znači, ljudi imaju onda pristup tržištu rada, Znači moramo se pobrinuti za te ljude koji su u toj situaciji. Dakle, to su te kratkoročne mjere. Možda bi mogla biti tu još jedna mjera, a to je da se e, riješi problem sigurnosti. To je povezano s jednom temom koja nije na dnevnom redu danas i nije e, sadržana u komunikaciji od 7. lipnja, ali uskoro ćete vidjeti, to je e, CBSD, znači surađivat će se sa e, snagama reda tih zemalja kako bi im se omogućilo da se bolje e, bore protiv terorizma. To je dakle kratkoročno. Ali upravo zato što se ne radi o reakciji na krizu, zato što to nije tako ograničeno, mi e, kažemo da mi ćemo tražiti e, neke vrlo suštinske promjene u Africi. Ta, taj fenomen, taj trend je strukturni. Zbog ovog demografskog jaza koji će postojati između Afrike, posebno po saharskog područja i Europske unije. Dakle, trend da se dakle sve veći učinak klimatskih promjena, nestabilnost i jednostavna volja ljudi da e, se zapute negdje drugdje e, u potrazi za boljim životom. Stoga je veoma važno riješiti te neke dugoročne probleme koji idu dalje od onoga što se tradicionalno smatralo uzrocima. Dakle, ne radi se samo o tome da se eliminiraju ti uzroci, nego da se otvore nove šanse i također da se to poveže sa otvaranjem legalnih e, mogućnosti za e, odlazak u Europsku uniju. Dakle, tu dugoročno planiramo da se usredotočimo na mlade, jer to nije samo sadašnjost, nego i budućnost Afrike. I da imamo jedan cilj, a to je otvaranje e, radnih mjesta pošljavanje. Dakle, to je ono što hoćemo učiniti dugoročno, raspravljati sa tim zemljama kako bismo se puno više usredotočili u skladu sa e, programom iz sa Bebe ulaganja za zapošljavanje, da se stvori alternativa i da se otvore nove šanse koje će omogućiti tim ljudima da ostanu u svojim zemljama. To je, dakle, usmjerenje naše politike, a e, resursi su sljedeći. Kratkoročno ćemo koristiti onaj trust e, fond, barem onaj dio koji je povezan sa tim kratkoročnim mjerama, a također je e, predloženo, odlučili smo e, da koristimo pola milijarde euri iz, eura iz rezerve EDF-a kako bismo dobili tu kritičnu masu da u ovih pet zemalja e, koje su e, određene kao prioriteti, a nakon toga će slijediti druge zemlje, znači jer tu će se sada definirati jedna dinamika e, i druge zemlje će to slijediti zato što brojke pokazuju da je situacija slična i u drugim zemljama. Hoće li zemlje članice izdvojiti također 500 milijuna eura? To je europsko pitanje, znači e, bit će potrebno e, uzeti sam, ne samo sredstva iz EDF-a, nego i zemlje članice će morati dati svoj doprinos. Mi to stalno govorimo. I stalno govorimo još jednu stvar, a to je da u ovih pet zemalja, nakon te koje će slijediti i druge, mi moramo raditi kako bi se osnažila taj program zajedničkog programiranja i zajedničke provedbe, zato što nekoliko zemalja članica je već aktivno u tim zemljama. Ono što je dogovoreno nije nešto što vrijedi samo za Europsku komisiju, i Europske institucije, nego za sve nas. Dakle, ako zemlje članice neće moći uplatiti taj novac u taj fond i moram reći da do sad to nisu niti napravili, Znači, u našem tom trust fundu nema još e, niti onih minimalnih e, sredstava, e, a mi smo htjeli agregirati sredstva kako bismo ih mogli učinkovito koristiti. Dakle, dugoročno mi smo rekli da budući da je osnovni, osnovna os je ulaganje i zapošljavanje, hajdemo onda smisliti, osmisliti neki instrument koji je na osnovu iskustva onoga što smo već učinili, znači e, spajanjem fondova za infrastrukturu, energiju i tako dalje. Dakle, jednu strukturu koja će biti inspirirana onime što smo mi napravili sa efsi koja bi mogla omogućiti da se koriste ta sredstva i da bismo privukli javna sredstva i privatna sredstva koja bi se mogla koristiti za ta ulaganja. Mi ćemo predložiti e, zakonodavni prijedlog, najvjerojatnije kako bi se pokrenula rasprava oko toga što i kako bi se trebalo učiniti tu bismo uzeli u obzir e, različite čimbenike kao što je primjerice Europska investicijska banka jer e, Europsko vijeće je tražilo od nje da djeluje na taj način kako bi se stvorile sinergije, kako bi se stvorila ta kritična masa. Dakle, mi smo odlučili e, staviti sve ono što imamo iz naših investicijskih e, sredstava, otprilike milijardu i pol eura, u e, ovaj fond i onda će tu još biti 200 milijuna eura i onda dopuniti tu omotnicu novcima zemalja članica. Dakle, mi tražimo od zemalja članica da daju novce, ne previše po našem mišljenju. Mi možemo u ovom momentu reći da za ulaganja za spajanje možemo E, računati da će se, da jedan euro će dati 10 eura. Znači, e, po nekim e, studijama je ustanovljeno da kada se na taj način spajaju sredstva Europske unije i onda se dodaju sredstva zemalja članica, da se ta sredstva u desetero stručuju. Znači to je ta strategija koju mi namiravamo provesti. I evo još e, samo ovo. Kao što sam na početku rekao, ne radi se o reakciji na ovoj krizi, e, na reakciju na ovu krizu, nego e, je ovo način da se na bolji način postigne europski konsenzus i to je nešto što će biti uključeno u našu politiku. Znači, mislimo da je ovo dio naše razvojne politike koja bi trebala moći rješavati problem migracije u okviru SDG-a, odnosno održivih razvojnih e, ciljeva, na jedan otvoreniji način nego što je to bilo u prošlosti i u ono vrijeme dok smo imali fragmentirani instrumentari. Znači, naša vizija nije da nešto napravimo sada, nego da osmislimo nešto što bi moglo traja, biti trajnije. I zato mislim da je dobro da nam imamo tu šansu da se raspravi i da vidimo radimo li nešto dobro, mogli da li bismo nešto mogli poboljšati. Hvala. Hvala vam puno. Postavljamo si pitanje kakve će se to zapravo konkretne promjene do, do kakvih konkretnih promjena će to dovesti. Možemo možda sada čuti znači e, pitanja kolega, prvo Norbert e, Noize, Izvolite. Hvala vam puno na ovoj prezentaciji. Ove komunikacije, naravno imamo cijeli niz pitanja koje još uvijek ostaju otvorena. Naravno, kad e, govorimo o dodatnim e, sredstvima za jedan program, onda više zapravo ne znamo u kojem smjeru idu određena sredstva, koja ćemo financiranja prebaciti, gdje ćemo se tu spojiti određene sinergije, kako ćemo to prebaciti na neke druge aspekte. Za nas je to dosta, i meni je to dosta nejasno. Što se tiče ovih e, ciljeva na kratki rok i spašavanje života, to je nešto što već imamo ustanovljeno kao ciljeva u Egerskoj moru i u Sredozemlju i tako dalje. Imamo također situaciju na Libijskoj e, obali. No, Imamo e, ljude koji dolaze iz Sahare, koji se nalaze u tragičkim situacijama, preko, prelaze preko Eritreje i Sudana. Možete li nam dati neke konkretne prijedloge kako onda zbilja konkretno e, spašavati e, ljudske živote? Mogu reći da to zapravo znači da ćemo imati znači kontrole na granicama i da ćemo E, uhititi ljude na granicama, ali onda ćemo imati također i probleme vezano to. Kažete da radite sa partnerskim zemljama na tom pitanju te da ćete paziti na to da ti ljudi budu e, smješteni tako kao da su kod sebe, kod kuće. No kako zapravo dovesti do toga ako trebamo predložiti alternative? onda bi bilo dobro da izbjegnemo situaciju gdje ljudi bježe čak ako i nudimo neke alternative. Ljudi bježe u susjedna, susjedne države zato što dugoročno imaju neke druge projekte. Govorite o, zapravo o Nigeru i o Etiopiji. U te dvije zemlje imamo te migratorske e, balone i velike veliki val migranata u tim siromašnim zemljama. E, svaki između Etiopije e, i Eritreje imamo svaki tjedan tisuću ljudi koji prelaze granicu. A paralelno također imamo problem i suše za desetine milijuna ljudi u tim područjima. Evo, to su e, kratkoročni ciljevi o kojim ste govorili, a što se tiče dugoročnih ciljeva, Naravno, moramo sve e, stvoriti situaciju kako bismo ponudili perspektivu mladima sve mi to lijepo zvuči, no ne vidim na koji način ćemo to napraviti. U nekim državama članicama imamo e, veliku nezaposlenost mladih, imamo također potvodu šest milijardi kako bi se borili protiv e, nezaposlenih mladih, imamo e, jamstva za mlade i tako dalje. No u Španjolskoj, Grčkoj i u drugim zemljama situacija je takva da mladi odlaze iz te zemlje, iz tih zemalja, iz tih regija kako bi otišle u područja Europe gdje mogu naći posao kao u Nizozemskoj, Njemačkoj i tako dalje. Kako ona ponuditi perspektive za budućnost ovim mladim migrantima ako ne uspijemo e, uopće se pobrinuti za naše mlade? Kakve su to onda perspektive za profesionalni život? Da, možemo reći stvorit ćemo radna mjesta, Naravno, u svakom slučaju možemo podržati vlade u naporima kako bi stvorili ozračje koje, znači gospodarsko ozračje koje dovodi do povećanja i do stvaranja radnih mjesta. To je naravno jedini način da se stvori radno radna mjesta, no čini mi se da ste možda u tom smislu ekscesivno optimistični, a željeli bismo da nam date zapravo vrlo konkretne primjedbe e, i primjere vezano uz to. Imate li kakve primjere stvaranja radnih mjesta stvorenih u e, suradnji sa nekim vladama? Hvala. Hvala, Neždiva. Hvala, gospođo predsjednice. Da, kriza izbjeglica je zapravo pokazatelj urušavanja ove politike e, razvoja kad bismo imali mir, onda ne bismo imali ovu izbjegličku krizu. Radi se o osjetljivim e, državama koje ratuju, a imamo također i međunarodnu zajednicu koja se suočava sa svime time i mi smo zapravo žrtve neuspjeha međunarodnog poretka u Europskoj uniji e, zapravo sve više moramo odgovarati za neuspjehe politika na međunarodnoj razini. Ujedinjeni narodi nisu napravili ništa e, u posljednjih pet ili šest godina ili čak deset godina. Znam da nije sada vrijeme da se o tome govori jer e, Blair, e, znači, e, ima svoju turneju po svijetu govoreći o tome e, što se treba napraviti. No u svakom slučaju moramo imati na umu da nismo uspjeli prevenirati ovakvu situaciju. Imamo znači odgovornost vezano uz to da smo imali humanitarne intervencije koje su neuspjele. Da, prvo nismo ništa napravili, a onda se sablažnjavamo i e, zapravo na neki način e, bojimo svih tih izbjeglica koji dolaze u naše zemlje. Sve ove resurse što se tiče intervencija i odgovornosti, hoćemo li preuzeti odgovornost na sebe ili ćemo jednostavno e, oprati ruke i stvoriti i izgraditi visoki zid i reći da nas ne zanima što se događa izvan naših granica. Što se tiče povijesnih podataka, mnoge zemlje to već dugi niz godina rade i onda zapravo pred nama je izbor. No, ono što ne možemo napraviti je prihvatiti e, posljedice, konsekvence neuspjeha drugih ljudi, a na naših neuspjeha. I da naši porezni obveznici plaćaju za to. Na primjer, Što ako ono što se događa u Siriji se dogodi u Egiptu? Imat ćemo 20 milijuna izbjeglica koji će onda nahrliti prema Europi. A radimo li mi išta na tome po tom pitanju? Kako bismo zapravo uopće shvatili implikacije takvog mogućeg scenarija? Ne, ništa ne radimo na tom pitanju, nego jednostavno čekamo i ne radimo ništa. u situaciji kada bi 20 milijuna Egipćana odjedanput nahrlilo prema Europi, šta bismo onda napravili? Sljedeće veliko pitanje je pitanje Afrike. Afrika raste te će postati gospodarski div u budućnosti. No istovremeno imamo i postrnule e, zemlje, države u Africi. Imamo li mogućnost, znači u okviru ACP-a i tako dalje, drugih fondova kako bismo učinili da naši partneri budu uspješni kao i mi, no napravimo to da zapravo se ne upute u naše zemlje. To je sve vrlo upitno. Zbog toga moram reći da Stefano, ja i drugi smo došli na ideju zapravo e, na neki način e, spajanja fondova, imamo znači 60 e, milijardi na u prvoj razini, a onda da imamo i 200 milijardi na zadnjoj razini, znači na neki način kroz taj zakon e, poluge da stvorimo situaciju u kojoj možemo uložiti u gospodarstvo i u stvaranje radnih mjesta. Kad govorimo o našim kućnim pitanjima, onda mi je zbilja dosta E, vidjeti situaciju gdje nitko u ovom e, parlamentu, nitko ne shvaća da zapravo pitanje razvoja situacije u kojoj svi moraju pobjediti. Mogu reći da je to zbilja win-win situacija gdje u tim zemljama koje pomažemo stvaramo za sebe i trgovinske mogućnosti. I svi u tom smislu možemo E, imati uspjeha. No, nitko ne shvaća, posebno neki ljudi u odboru trade, jednostavno e, pokreću takvu situaciju gdje nemamo nikakvog ubrzanja razvoja, no e, zapravo oni njima razvoj nije prva stvar oko koje se brinu. moramo svi imati na umu da je u svakom slučaju trgovina ono što pokreće razvoj. Ako to ne shvatimo, onda smo zbilja u velikim problemima. Što ćemo napraviti? Imamo zapravo sjajnih analiza tome što ne funkcionira, no što ćemo napraviti? A ja zapravo želim e, reći sljedeće, da naša predsjednica ide na konferenciju. E, predsjednica kaže da je situacija postala tako kritična i da mi se pobrinemo i za trgovinu i za pomoć za e, što se tiče trgovine i razvoja. Ono što se mora postići je da zapravo trgovinska pitanja budu u našoj <laughs> nadležnosti i ono što mi moramo postići je da osmislimo zajedničko e, funkcioniranje i pomoći razvoju i trgovinskih e, e, suradnji i da to sve skupa funkcionira na vrlo holistički način. Hvala. Hvala. Pitanje za novi parlament i nove odbore. Marija Hojbog, a onda gospodin Alio. Hvala puno na ovoj prezentaciji. Što se tiče politika e, razvoja, imamo znači tu ciljeve borbe protiv siromaštva, a ne, međunarodno upravljanje e, migratskim tokovima kad e, govorimo znači o e, tim pitanjima onda znači borba protiv nezaposlenosti to su sve dugoročni ciljevi isto tako moramo se uhvatiti u koštac sa temeljnim uzrocima svih tih fenomena no ako budemo samo stvarali nove fondove, ako budemo preljevali sredstva iz jedan, jednog fonda u drugi, onda stvarali e, takozvane fleksibilne instrumente, postavljamo si pitanje da li će to sve e, dovesti do postizanja naših ciljeva. Mi govorimo ovdje na dugi rok, no ono što mene brini je da direktna uvjetovanost u praksi je zapravo nadiđena. Je li to kompatibilno sa načelom ownershipa? Budući da postoji direktna, znači izravna uvjetovanost, a što to e, u tom smislu treba reći e, parlament što se tiče svih tih financiranja. Uzmemo u obzir sporazum sa Turskom, imamo sporazume koji izlaze iz e, uobičajenih e, proračunskih kontrola u okviru parlamenta. Naravno, to su sve hitni postupci u hitnim situacijama, no ono što vi e, govorite je zapravo da sad nismo u nekakvoj hitnoj situaciji, nego s tim pitanjima smo suočeni već odavno. Moramo, kad situacija se normalizira također imati i uobičajene regularne e, procedure koje će biti onda primjenjivanje. A to je sve vrlo nejasno. nejasno što se događa sa svim tim fondovima i financijskim sredstvima. I zadnje imamo pristup koji se osniva na e, ljudskim pravima u okviru migratorskih politika i u, u suradnji sa trećim zemljama. A ako sada govorimo o vraćanju E, ljudi koji su nezakoniti migranti, znači vraćanje u njihove zemlje, onda moramo imati na umu što se onda s tim e, ljudima uopće događa. Moramo u svakom slučaju uzeti u obzir i sigurnost i poštivanje dostojanstva tih osoba, a sve to zapravo nije garantirano. Postavljamo si pitanje koje su to jamstva za te osobe u zemljama u koje ih vraćamo. Da, nemamo legalnih i e, sigurnih ruta u ovom trenutku. Imamo još puno toga što moramo obaviti. Gospodin Alio, hvala. Gospođo predsjednice, Hvala na ovom izvješću. Imam cijeli niz stvari što se tiče sadržaja. Ja sam e, iznenađen e, što se ovdje bavimo samo posljedicama, a ne uzrocima e, perturbacija na međunarodnoj razini i u svijetu. Svi ovi instrumenti su u korist kakvih politika. Ako to sve služi tome da ponovno imamo ovu situaciju siromaštva u Africi ili zapravo e, perturbacija u, na Srednjem istoku, onda je, da li je to sve služilo tome na najbolji mogući način? Takva situacija je već 40 godina. A ja u ovom izvješću ne vidim ni u kom slučaju da želimo imati poštavanje političkog političkog pluralizma ili demokratske alternacije i tako dalje. Postavljamo si pitanje kad sve te politike idu različitim e, pravcima, a ono što je nevjerojatno je da, na primjer, u Kongo Brazavilu imali smo situaciju gdje su, znači, e, izbori bili vrlo, vrlo vrlo poremećeni, a Europska unija dalje nastavlja sa svojim politikama. Imamo cijeli sustav, znači u određenim državama i obrazovanja i institucionalni sustav koji je urušen da su te države e, koristile novce na način na koji je bio najbolji, onda bi tamo već imali zdravstveni i obrazovni sustav koji bi funkcionirao, ne bi dolazili kod nas. Što se tiče razvojnih politika, mislim da je to politika koja mora uravnotežiti e, tokove na svjetskoj razini. Uvijek će biti e, migratskih tokova, no ono što trebamo uzeti u obzir su prije svega temeljni uzroci. Na primjer, u Libiji. Francuska također ima svoju odgovornost, nitko se ne usuđuje. To rečeno da nismo imali intervenciju u Libiji, danas ne bismo imali sve ove poremećaje u sredozemlju s kojima se danas e, suočavamo. No, ako je kriterij, ako su kriteriji ljudskih prava, da li onda pretpostavljam da ne možete više uopće trgovati sa tri četvrtine e, planete? Zbog toga postavljamo se pitanje demokracije i vrijednosti koje želimo upisati u ovu politiku razvoja. Što se tiče uvjetovanosti, uvjete koje e, dajemo zapravo uvjete e, zemljama koje primaju pomoć. Meni se to čini vrlo logično, jer inače će to zapravo biti e, vreća bez dna. Imaćemo velika financijska sredstva i E, sva ta e, financijska sredstva u koja su upućena za pomoć ljudima će zapravo e, završiti na tajnim računima šefova vlada tih zemalja. Važno je da Europa u svakom slučaju specificira ta, tu pomoć koju želi dati. A što se tiče prisutnosti velikih e, grupacija u tom dijelu svijeta, zašto porezni obveznici moraju uvijek plaćati sve velike, sve te velike grupacije e, na području telekomunikacija, E, nafte i tako dalje, mogu li onda i one dati novce i sredstva kako bi stvorili fondove za razvoj zemalja u kojima one posluju? Nitko to ne e, dovodi u pitanje. Dok to ne budemo doveli u pitanje, onda ćemo se suočavati sa pitanjima i sa problemima s kojima se suočavamo. Ako, kao što je rekao gospodin e, Deva, ako Egipat eksplodira, onda ćemo imati milijune ljudi koji će se e, usmjeriti prema Europi. To će onda biti planetarni, dramatični problem i imat ćemo znači i probleme i siromaštva i ratova i tako dalje. To je ono što ne želimo. Ako svaka zemlja u okviru Europske unije ima svoju politiku razvoja, ali ako imamo određene, znači određena ograničenja koje se svi pridržavaju, znači ako to ne napravimo, onda ćemo svake godine u ovom odboru za razvoj se baviti istim problemima, a nikad nećemo naći rješenja. Hvala. Sada je svakog kluba imamo govornike. E, Dvije minute za svakoga. Eliš Slajn, Doru Fonculika, Patricija Toja i još neki drugi. Eli, izvolite. Prije nekoliko tjedana imali smo priliku raspravljati već o ovom pitanju i u tom trenutku sam rekla da je dobro imati investicijski plan u Africi kako bismo uspostavili snažna partnerstva sa Afrikom, no ovdje u komunikaciji nam se čini da je komisija prije svega usredotečena na vraćanje i upravljanje granicama i e, izgradnjom kapaciteta. Kako bismo imali ove rezultate što se tiče ovih e, paktova, trebamo imati znači rezultate na svim tim e, područjima i moramo također osigurati da će to imati pozitivne rezultate na upravljanje migrantskim tokovima. Mnogi su govorili znači o članku 100 osam Lisabonskog ugovora, a govori se o tome da politika suradnje Europske unije treba imati na dugi rok cilj e, iskorjenjavanja e, siromaštva. A ovdje je naravno i pitanje humanitarne pomoći e, nešto što je u prvom planu. No pomoć, humanitarna pomoć, postavljamo si pitanje kako ćemo zapravo to uskladiti i da to zapravo može na neki način i ugroziti naše dugoročne ciljeve smanjenja siromaštva. Što se tiče upravljanja granicama, to nije smanjilo ni nejednakosti, ni stvorilo mogućnosti. A u komisionalnoj komunikaciji imamo znači ovo Eh, usredotočenje na spašavanje života. Šteta što eh, kad govorimo o ovom partnerskom okviru, šteta što to ne prolazimo i u odluci vijeća prije dvije godine. Što se tiče iste strategije, eh, vijeće govori da je prioritet prije svega vraćanje. A ne vidim da je spašavanje života prioritet u pristupu vijeća, znači u zaključcima vijeća što se tiče ove komunikacije. A kad govorimo o sredstvima, imali smo znači e, implikacije što se tiče proračuna, a imamo znači što se tiče 500 milijuna eura dodatnih sredstava u okviru e, uzajamnih e, fondova, postavlja se pitanje na koji način će to biti znači preusmjereno iz nekih drugih fondova. Naravno, u svakom slučaju moramo stvoriti mogućnosti povećati ulaganja, no ne čini mi se da je najbolje eh, najbolji način postizavanja tog cilja preusmjeravanja novca koji bi trebao biti najmijenjen najsiromašnijima. Isto tako, što bismo trebali zapravo spriječiti je da e, ljudi ne završe u rukama krijumčara, a u tom smislu moramo stvoriti e, zakonite migracijske rute i mogućnosti. A e, što se tiče svega ovoga, ako to ne bude zadržano u ovom planu, onda ga ne možemo podržati. Hvala vam. E, nikako se ne mogu otresti osjećaja da je razvojna politika Europske unije na svojevrsnom raskrižju. Uz sve dužno poštovanje prema vama, gospodine glavni direktore. Govorili ste nam o ciljevima, o borbi protiv klimatskih promjena, o važnosti obrazovanja, e, zapošljavanja mladih i tako dalje. Ali sredstva koja vi predlažete, načini koje predlažete, bilo kroz proračun ili izmjenom određenih instrumenata, na primjer instrument koji se odnosi na mir i stabilnost, sve to zapravo nas e, navodi na zaključak da se odrećemo međunarodno dogovorenih principa učinkovitosti pomoći, bavimo se kratkoročnim postignućima kada su u pitanju migracijski tokovi. Mislim da ne trebamo govoriti o dugoročnim ciljevima ako, smo, ako se sa izazovima suočavamo sa kratkoročnim sredstvima. I nažalost, isto tako moram reći da mi se čini kako razvojna kako se razvojnu politiku Europske unije otima i to ne, ne uz pomoć promjene trgovinske politike ili drugih načina, već je se otima kako bi ona služila nečemu što je strano razvojnoj pomoći borba protiv nezakonite migracije. Tu govorimo o mogućnosti zakonitih migracija, ali pravi cilj ovih programa jest zaustaviti nezakonitu migraciju. Mi također govorimo, to jest vi govorite kako treba pomoći zemljama kako bi one pomogle samima sebi, ali mi zapravo postavljamo određene uvjete za pružanje pomoći, želimo dodatne kontrole, a sve to protivno načelima e, poštivanja naših zemalja partnerica. Međutim, ne mislim da je pogrešno da, e, da je dobro što se e, zanimate za trgovinu, ali trebamo uzeti u obzir razvoj, ne razarati načela razvojne politike. Dakle, u kojem smjeru idemo, koji je sljedeći korak i što je sa novcem. Novac se preusmjerava i koristi se za sredstva koja nisu u skladu sa osnivačkim ugovorima mogu reći da sam zabrinuta i mislim da nam treba bolja rasprava o tome što se događa kako bismo dobili pravu sliku jer mislim da sada idemo u krivom smjeru. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala vam. Dame i gospodo, od uvijek mislim da je odbor za razvoj jedan od najvažnijih razvoja, jedan od najžih odbora u Europskom parlamentu. I kada govorimo o razvoju, mi zapravo govorimo o normalnom životu koji bi se trebao odvijati ne samo u Europi, već i dalje. Kao što smo spomenuli, ne možemo izgraditi novu utvrdu sa visokim zidovima i izolirati, izolirati se razvoj za sve ove zemlje, razvojni programi, imaju za cilj razviti te zemlje, potaknuti razvoj u njima, stvoriti nova radna mjesta. Ali Unija je nije uspjela nametnuti bilo šta tim državama koje primaju milijune i milijune eura. Nismo uspjeli nametnuti vladavinu prava, pravu demokraciju, pravu tržišnu ekonomiju, poštivanje ljudskih prava i tako dalje. Nismo uspjeli. I sada se nalazimo na raskrižju. Pred nama je migracijska kriza i ona ostavlja posljedice na sve što se danas događa u Europskoj uniji. Zacijelo ste primijetili što se dogodilo sa Brexitom i Britancima. Mnogi su glasali za izlazak Britanije zbog e, terorizma i koji je povezan sa migracijama i tako dalje. Sva ta pitanja moramo što prije riješiti jer je Europa u velikoj nevolji. Imamo previše sukoba oko nas. Europa prvo treba intervenirati i riješiti sukobe na sredozemlju i na istoku, a zatim početi sa obnovom tih pogođenih područja. Na u Africi, na Bliskom istoku, imamo stotine milijuna mladih ljudi od 18 do 40 koji su bez posla i što oni mogu raditi? Gledaju prema Europi, najbliže mjesto jest za njih Europa, a mi nemamo osmišljenu strategiju. Raspravljamo o sastanku na Malti, gdje je gospodin Juncker obećao 1,8 milijardi eura afričkim zemljama kako bi se borili s krizom, a kada se žale na Tursku, koja će primiti 3 ili 6 milijardi eura, to se povećalo, dakle, na, dakle, taj novac se povećao, to je novac naših građana i naši građani će nas pitati, već nas sada pitaju, kako tako lako možete potrošiti sav taj novac kako biste riješili migracijsku krizu jer taj novac bi mogao nestati, otići u nečiji džep, a ne bismo postigli ono što smo htjeli postići, to jest ostvariti razvoj, pomoći tim ljudima, na primjer u Tunisu, Libiji, Maliju, Senegalu, Nigeriji ili Eritreji ili Etiopiji. Mi, dakle, pred nama je, suočeni smo s potencijalnim neuspjehom, treba nam nova strategija kako bismo produbili integraciju i tu je još jedno pitanje kojim se trebamo pozabaviti. Često sam vidio plakate na kojima piše Europska unija je samo za europljane i to trebamo uzeti u obzir. Istovremeno trebamo brzo osmisliti strategiju kako bismo proveli suradnju unutar Europe i treba nam strategija za migraciju koju sada nemamo. Hvala. Judith Argentini i Petriša Tojer. Judith je prva. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Gospodin Montevisi, slušala sam vas i pokušala sam eh, shvatiti što to znači za Europski razvojni fond i ovaj odbor. Eh, prolazili smo kroz eh, dokumente na, o nacionalnoj strategiji, regionalnoj strategiji, o AKP zemljama, sve smo to proučavali, sada imamo prijedlog, imamo komunikaciju kojoj nedostaje jasnoće, nije jasno što se događa i predlaže se da se EDF na neki način promijeni. Zanima me kada će Europski parlament i dobiti prijedlog koji se odnosi na EDF. Prethodni dogovori, na primjer onaj s Turskom, su napravljeni tako da nema prostora za kontrolu od strane parlamenta. Dakle, molim vas da nam to pojasnite. Također što se tiče međunarodnih obveza i korištenja razvojne pomoći, 0,7% posto se spominje, ali nijedna, gotovo nijedna država članice ne poštuje taj postotak, već dugo vodimo tu raspravu sve je manje financiranja i u prijedlogu koji je pred nama vidimo da su postavljeni određeni uvjeti. Koliko već dugo raspravljamo o tome da se o tome da ne postoje uvjeti koji nemaju veze s iskorjenjivanjem siromaštva. Prijedlog, to jest komunikacija, to ne čini. Dakle, vi, vi ste obavljali puno poslova, bili ste zaduženi za unutarnje poslove kao direktor. Sada niste, sada trebate štititi razvojnu pomoć. Članak 21, članak 208, prijedlozi na stolu pred nama ne poštuju Lisabonski ugovor. I konačno, što se tiče povrata nemamo prijedloga u komunikaciji koji se odnose na sporazume o ponovnom prihvatu. Dakle, tu nemamo nikakvih prijedloga. Koliko sam ja shvatila, pokušavamo organizirati povratke uz pomoć financijskih poticaja. Možete li nam objasniti kakvi su to točno prijedlozi? I mi na ovom odboru možemo li prestati raspravljati o ideologiji i početi e, raditi ono što trebamo raditi. Hvala, Patricija Toer. Hvala. Moram reći da je moj pristup pomalo drugačiji od kolega koje su se danas javile za riječ i razlikuje se po tome što kada pročita, kada sam čitala ovu komunikaciju, koja, koju možemo poboljšati i dodatno ispraviti, ja sam imala pozitivan pristup. Mislim da smo svi svjesni da bez obzira na to u kojoj državi živimo, oko, u Europskoj uniji oko nas se događaju mnoge stvari i trebamo hitno promisliti o tome kako promijeniti suradnju u odnosu na ono što se danas događa. Naravno imamo različite pravne aspekte, ali tu su i pitanja koja su iznimno ozbiljna i ostavljaju posljedice na demokraciju u određenim zemljama. Ako se ta pitanja ne riješe, imat ćemo doista ozbiljne posljedice koje će utjecati na demokraciju u našim vlastitim zemljama. Mislim da to nismo dovoljno imali na umu u raspravi o ovoj komunikaciji. Da, mi imamo ciljeve i naravno trebamo se pobrinuti da se naši sporazumi o suradnji i osnivački ugovori poštuju, ali također trebamo imati na umu da razvojna suradnja do sada nije e, proizvela dobre rezultate, pogotovo u smislu temeljnih ciljeva. Mislim da se trebamo unijeti promjene i pronaći novi smjer i pružiti podršku tom procesu. Moramo imati suradnju koja donosi rezultate, koja se može kontrolirati, koja se može nositi sa siromaštvom i postići zadane ciljeve. Dakle, treba, potrebne su nam zapravo inovacije i također moramo razmišljati o onome što se događa oko nas. Dakle, nije istina da se ne bavimo temeljnim uzrocima problema, ali to je, to, je pitanje migracija. Vi kažete da je to stvar izbora, no nije, jer migranti moraju, oni bježe, oni nemaju izbora. I vrlo je važno pružiti podršku komisiji. Međutim, potrebna nam je jasnoća, to jest određena pitanja treba razjasniti. Mislim za mene osobno postoji jedno važno pitanje, a to odnosi se na resurse koji nisu eh, gotovina i zapravo korištenje novih financijskih instrumenata, time se trebamo pozabaviti. Imamo ono što je Juncker rekao, trebamo razmisliti o instrumentima iz drugih politika – to trebamo podrobnije pogledati, posvetiti tome pozornost, jer kad god govorimo o ulozi parlamenta, to je važno. Dakle, moramo koordinirati financijske instrumente koji postoje i uskladiti ih sa novim instrumentima i pobrinuti se da se načela provode na primjenju na pravilan način. Također se moramo pobrinuti da se radi na precizan način. Gospodina, gospođa Zelera, ušli ste E, na vrijeme ste, dakle, e, održali govor. Hvala, hvala vam. Danas raspravljamo na pravilan način. Gledamo što se događa s razvojnim politikama u proteklih nekoliko godina i desetljeća. Uspoređujemo to s trenutnom situacijom. Posljednji brojčani pokazatelji koje imamo u Njemačkoj jest da u posljednjih 14 mjeseci smo, smo prihvatili više od milijun izbjeglica. Naše tržište rada dobro funkcionira i 30 tisuća migranata uspjelo je pronaći posao. Dakle, 30 tisuća od 1 milijun. Eto, brojke govore same za sebe. Imam jedno pitanje u vezi s komunikacijom komisije ponašamo se kao da imamo utjecaja u ovim raznim zemljama. Spomenuli ste različite zemlje. Komisija želi povećati mikro makroekonomsku pomoć, što ima smisla ako u ako isto vrijeme imate sporazume s tim zemljama kako bi one proučile vlastite proračune i poboljšale ih ako ćemo pokušati pružiti potporu tim zemljama, međutim ako će one te, taj novac prebaciti u e, porezna utočišta ili banke izvan svoje zemlje, onda takva pomoć nema smisla. U ovom trenutku Demokratska republika Kongo gleda što je sa e, rudarskim kompanijama u svojoj zemlji i PDV-om. I mijenja praksu kako te kompanije ne bi prestale sa svojim aktivnostima. To znači da država koju se već sada iskorištava se mora suočiti i s time da će možda izgubiti potporu moramo razmisliti o konceptima vezanima uz poreze. A što se tiče makro financijske potpore, teško je vidjeti što se točno događa u državama koje primaju takvu podršku. I moramo vidjeti kakve napore oni ulažu kako bi poboljšali, poboljšali vlastitu strukturu. Ako te zemlje ne uvode poboljšanja, onda financijska potpora nema smisla. Hvala, imam e, također dvije, dva komentara. Kada ćemo moći vidjeti prvi migracijski pakt? Zanima me kako on točno izgleda. Uzimamo li novac? Hoće li, ili hoće li, Etiopija, hoće li to biti dodatan program? Što je, hoće li, dakle, Hoće li se ovi uvjeti odnositi samo na novac iz tog pakta? Spomenuli ste 62 milijarde eura, imamo i, a u fondu za Afriku nam nedostaje 3 milijarde. Ne bi li bilo bolje imati realistične planove koje možemo ostvariti, a jednom kada ih ostvarimo, tek onda krenuti na druge planove, a ne samo grandiozno najavljivati programe jer se ljudima čini da se u Europskoj uniji sve samo, sve samo ostaje na, pa, mrtvo slovo na papiru, a na terenu se ništa konkretno ne mijenja. Hvala. I hvala vam na komentarima i kritikama također, jer sve je to dio igre i korisno. Imam jednu napomenu. Počet ću s gospođom Argentini jer bio sam u Digi Home i proveo sam nekoliko godina u Devu, dakle bavio sam se razvojnom politikom. Mislim da mogu dobro povezati svoje prijašnje iskustvo s razvojnom politikom. Kada vidim što se događa sa naše strane granice, mogu zamisliti što se događa s druge strane granice, izvan Europe. Dakle, koristim znanje iz DG Home i to primjenjujem na Afriku. Samo vam predlažem kako se najbolje nositi sa ovako kompleksnim fenomenom. Drugo, ako postoji sumlja u politiku imamo ogroman broj ljudi možemo zatvoriti sve rute i u jednom smislu izgraditi ograde ili zidove kako bismo ih držali podalje i stoga vjerujemo da je to rješenje, mislim da to nije ono što piše u ovoj komunikaciji. Mi smo rekli druge stvari i još ćemo toga reći kada budemo predstavljali konsenzus. Međutim, u globalnoj strategiji Europske unije pokušavamo nešto napraviti. U situaciji smo u koja je posve neobična za Europsku uniju, ali i za naše politike, počevši od razvojne politike. Ljudi iz Eritreje bježe od diktature. Mali, u Maliju je rasprostranjeno siromaštvo. Imamo brodove koji, koji su u Egejskom more, koji su kraj Lampeduze. Dakle, to su svojevrsni skandali koji dolaze iz zemalja koje su siromašne, koje imaju loše upravljanje ili se nose sa vremenskim nepogodama. Dakle, Važno je podići svijest među građanima, ali što se tiče institucija, to treba uključiti u nešto što je strukturirano. Ne možemo se pretvarati da nešto, ako imamo nešto što je strukturirano i da ono što ćemo napraviti jest ono što mora biti usklađeno sa ODA, jer ne, ne želimo da sve što radimo jest u skladu sa OECD-om i možemo imati pojedinačno djelovanje. Sve što radimo jest Dakle, ne želimo iskoristiti niti jedan cent novca za druge stvari. Želimo raditi samo ono što smo isplanirali. Biste li vi isto učili na našem mjestu, to je druga stvar. Mi imamo odgovornost izniti prijedlog i s našeg stajališta taj izazov, svim se, izazovom se moramo odmah suočiti, a ne samo redistribuirati novčana sredstva na jedan fragmentirani način, jer to nije istina da razvojna politika Europske unije i država članica je neuspješna, jer imamo države koje su uspjele MDG-ovi kada radimo kada smo radili prošle godine procjenu vidjeli smo da smo određene stvari postigli ali strukturne promjene se događaju. primjer mobilnost koju sam spomenuo na početku, ali tu su promjene i strukture unutar siromašnih zemalja, koje su statistički bogate ili siromašne, ali zapravo su dosta siromašne. Ako ne promijenimo razvojnu politiku Unije, i koja mora biti u skladu naravno s osnivačkim ugovorima i moramo tumačiti kako se najbolje boriti protiv siromaštva, ne možemo ostati nepokretni jer se nećemo, se moći nositi sa strukturnim promjenama. Dakle, razvojna politika se doista nalazi na svojevrsnom raskrižju i, i trebamo je mijenjati zajedno. Ne radi se o jednoj instituciji protiv druge, već sve trebamo zajedno rješavati i upravo to pokušavamo učiniti na pomalo fragmentiran način, ali ako migracija bude više u središtu, znači da moramo razgovarati sa građanima koji za koje to predstavlja prijetnju. Ja osobno mislim da to nije istina, ali činjenica je da postoji snažan pritisak na naše institucije i politike i moramo izbjeći da ovo izmakne kontroli. Moramo slušati naše građane i govoriti s njima, jer je njihov broj velik. I moramo to dijeliti s našim partnerima, ne se samo pretvarati da je to naš problem. To je kolektivni problem. Zato bih htio biti specifičniji. Kada govorimo o kondicionalnosti, imamo jednu kondicionalnost. Potrebna nam je dijalog kako bismo se složili oko mogućih rješenja. Ako se ne uspijemo složiti, što onda? U dokumentu, u prijedlogu komisije, ne želimo, ne postoji ideja kažnjavanja, nikoga ne želimo kažnjavati. Čak i države u kojima nije dobro upravljanje, u kojima se ne poštuju standardi ljudskih prava, uvijek radimo distinkciju na primjer Eritreja o kojoj smo već raspravljali. Radimo razliku između ljudi i upravljanja. I svaki puta se usredotočimo na ljude, a ne na upravljanje. Dakle, to jest važna promjena da razvojna politika je pod velikim pritiskom i da na raskrižju smo, jer nas građani svakodnevno pitaju što ćete napraviti sa 50 milijardi koji su određeni za, za razvojnu politiku u sljedećih pet godina. Ja se također time bavim, institucije se time bave. Mislim da im trebamo odgovoriti i reći im, na primjer, kada je reč o migracijama, odlučili smo odlučili smo se za tu i tu razvojnu politiku. S time se možda ne slažete, ali to je naša reakcija. Drugo, je li to vertikalna operacija? Naravno da nije. Ako dakle, moramo biti svjesni što to znači temeljni problemi klimatske promjene, siromaštvo, nestabilnost, rat, loše upravljanje i tako dalje. Time ćemo se baviti i koristit ćemo različita sredstva, ne samo ova koja sada spominjemo. Ali moramo se složiti s našim partnerima da migracije i migracijska mobilnost koja stvara mnogo, koje stvara mnogo prilika, ali i ljude koje pate, to treba biti jedan fokus. I četvrto, što je sa resursima? Imali smo fond iz Valete, sada mobiliziramo 500 milijuna koje ćemo dodati u tu zakladu kako bismo odmah imali sredstva dostupna. Znam, postavili ste pitanje i koje se odnosi na zakladu Valeta. Mi imamo, znate naš odgovor, imamo izvješća, o tome raspravljamo, ali treba nam mjesto gdje možemo staviti taj novac kako bismo ga brzo mobilizirali i poduzeli mjere u dogovoru s partnerima. Na ne financiramo povrat i nema financijskih poticaja koji se isplaćuje. Dakle, to su unutarnje stvari. Također što se tiče samog ritma povrata, to, stopa povrata nije velika, da je malo veća, možda bismo im mogli bolje pomoći, ali nećemo iskoristiti niti jedan cent za takve poticaje. Ja to znam, jer vidio sam da kada migranti odlaze, oni Dakle, treba im pomoći. Prvo trebamo razumjeti, razumjeti njihovu priču, iz kojeg dijela zemlje dolaze, razgovarati sa zajednicom. I to je, na to se troši novac, to je novac za razvoj. Morate znati da ćemo to napraviti, a ne nešto drugo. Dakle, nećemo davati financijske poticaje, za povrat. I nazad imamo članak 13 iz sporazuma iz Kotonua. I puno je bolje to napraviti uz pomoć dijaloga, a ne pokrenuti formalne pregovore. Što se tiče mm, financijskih sredstava i brojčanih pokazatelja, i već imamo dostupne brojke. Ne želimo izgraditi nekakvu veliku katedralu, već imamo instrumente koje koristimo za financiranje ulaganja. Mogu vam izraditi popis, na primjer onoga što radimo po pitanju obnovljive energije. To je dio našeg programa ulaganja za stvaranje gospodarskog rasta i radnih mjesta, koristi tradicionalnu infrastrukturu i imamo projekte za obnovljivu energiju. Na primjer, stvoriti, trebamo stvoriti uvjete za pristupe električnoj energiji. Već sada o tome govorimo. I također instrument za spajanje, za takozvani blending, već sada funkcionira. Imamo puno projekata koji sami po sebi nisu veliki, ali dovoljno su veliki za postizanje rezultata. Do sada, kažem, imali smo fragmentirano djelovanje, ali na jesen ćemo imati zakonodavni prijedlog koji će se usvojiti uz pomoć suodlučivanja i kao što je slučaj s Junckerovim fondom, imat ćemo raspravu što napraviti s novcem, s institucijama i sa ciljevima. O tome još nismo odlučili, na tome tek radimo, imat ćemo mogućnost rasprave i o tome. Dakle, što se tiče toga da koristimo novac, a nemamo rezultate, pogledajte, pogledajte što je sa Turskom, sa Balkanom. Imamo ulaganja u Tursku. Možda da smo ih ranije radili, to bi bilo još bolje, ali to je pomoglo zaustaviti nezakonite tokove i e, ljudi više ne umiru. To smo napravili iz e, više razloga, to je stvorilo dinamiku u Turskoj i zahvaljujući tome migranti imaju pristup zaštiti, radnim mjestima. Ako pogledate deklaraciju predsjednika Erdoana i vidite što, da imamo poboljšanja u Turskoj. Zatim, što se tiče e, sredozemlja, to je jedna situacija na kojoj radimo, pokušavamo stabilizirati Libiju, ali u ovom trenutku radimo e, na dvije fronte na moru, dakle spašavanje života, ako usporedimo situaciju danas i od prije dvije godine, liječite rezultate u tisućama ljudskih života. Zatim, radimo i na drugoj fronti, pokušavamo pomoći samoj državi. Dakle, ne želimo samo promatrati krijumčare kako prolaze, ne, mi želimo surađivati sa vlastima i zaustaviti takvo djelovanje. Neki dan smo i raspravljali s koordinatorom za borbu protiv krijumčarenja i o tome kako poboljšati svoje djelovanje. Moramo stabilizirati te države s tim problemima. Dakle, izgradnja institucionalnog kapaciteta je jedna od glavnih značajka naše razvojne politike zato ćemo to raditi i posebnu pozornost posvetiti i upravljanju teritorijem. Upravo to radimo. Ne radimo nešto što je nepoznato. Imamo one spomenute e, balone, 8000 izbjeglica, nisu sve svi iz Eritreje, imamo ih iz Sudana i oni su u Etiopiji, raspravljamo sa vladom, mobiliziramo financijska sredstva. Etiopija već sada e, poduzima određene mjere, na primjer pristup tržištu rada. Dakle, stvari se rade i pokušavamo raditi još više toga. Ono što smo do sada napravili jest pomalo fragmentirano, ali želimo to raditi još brže. I želimo da to bude u samom središtu naše rasprave. Nije nam namjera imati fragmentaciju financijskog plana i strategija. Dakle, ako ćemo imati razdvojene programe, želimo, dakle, kako bismo mogli reći, ovo je zajedničko ponašanje, ovo je, to je razlika, zajedničko ponašanje. Mislim da razvojna politika koja uzima u obzir odgovornost je bolja. Dakle, možda to nećemo moći postići u svim zemljama. I također tu je jedna napast naših partnera da kažu dobit ćemo novac odavde, odavde, odavde, dakle to bi mogao biti rizik i moramo to razumjeti i reći im da i zapravo imati integriranu strategiju. Dakle, to je moj odgovor na vaše pitanje. Pitanje je kada će paktovi biti spremni, radimo na njih nakon ljetne pauze, bismo trebali imati barem okvirnu ideju, ne znam točno u kakvom će obliku ona biti, ali to nije pravno obvezujući instrument, već platforma koju ćemo mi koristiti kako bismo imali raspravu s tim zemljama. Koja će biti razina sudjelovanja ovog doma? Rekao bih da ćemo poštivati procedure koje imamo. Što se tiče EDF-a, Mimica Mogherini su spremni doći ovdje i raspravljati o tim pitanjima. Ako, dakle, ako nam je potrebno zajedničko razumijevanje, onda je to upravo sada, ako želimo biti dobri partneri. Hvala. Thank you very much. I take from that there's Hvala. Evo, sada zaista vidimo da postoji ta ideja, ali će još trebati dosta napora da se ta politika do kraja izdefinira, da vidimo što to zapravo znači. To nije neki program. No, u svakom slučaju čekat ćemo do rujna u rujnu ćemo se opet eh, svi sastati i onda ćemo vidjeti točno što to jest i onda ćemo imati jasniju ideju oko toga i naši partneri. Evo, eh, dali smo vam stvarno dosta pitanja. Ja znam da imate puno posla, tako da ću vam se zahvaliti što ste nam došli. Eh, zamolit ću vas sve da zahvalite glavnom ravnatelju na tome što je došao ovdje. Evo, a sada ćemo e, govoriti nešto o akcijskom planu Europske unije protiv krijumčarenja divljih vrsta. To je bila dosta važna tema. Kolege, zamolit ću vas e, da ako napuštate prostoriju, da ne razgovarate sa drugim kolegama, možete to učiniti izvan prostorije. Znači nemojmo neka svoja mala, neke svoje male sastančiće održavati, zato što na taj način ćemo omogućiti našim koordinatorima da uspješno rade svoj posao. Znači, sada ćemo nešto reći o tom akcijskom planu između Europske unije protiv krijumčarenja divljih vrsta. Postoji veza između siromaštva, razvoja i krijumčarenja divljih vrsta. Dajem riječ Brajanu. Hvala. Kao što ste i rekli, ovo izvješće je došlo iz komisije. Zamolit ću ljude da tiho napuste prostoriju. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Dakle, e, radi se o izvješću odbora ENVI. Ovo je moje mišljenje o izvješću. U veljači je komisija proizvela ovo izvješće. to izvješće je kvalitetno zato što imamo tri područja gdje se radi o krijumčarenju divljih vrsta. Imamo 33 preporuke, tri stupa na, kojima izvješće počeva. Kao prvo imamo znači prevenciju i tu imamo nekih zaista kvalitetnih ideja, znači podizanje svijesti, e, uključenje poslovnog sektora, kako bi ljudi znali koje su njihove zakonske obveze i posebno što se tiče očuvanja životinskih vrsta. Drugi stup se e, zasniva na boljoj provedbi postojećih zakonskih propisa. Znači radi se o obvezama ne samo koje proističu iz europske regulative, nego i iz međunarodnih e, konvencija. I drugo područje odnosi se na ojačavanje i izgradnju globalnih saveza kako bismo i u drugim dijelovima svijeta naglasili te probleme kako bi se nešto postiglo. U mom mišljenju vezanom za ovo izvješće Envija e, imam pet točaka. Prva točka je zaštita divljih e, životinja i biljaka je veoma važna i za zemlje u razvoju. Ne samo sa stanovišta zajednica koje tamo žive, nego i sa stanovišta zaštite bioraznolikosti. Zaista moramo biti svjesni toga ako razmatramo sve preporuke e, parlamentu. Kao drugo, naglasio sam tu opasnu ilegalnu industriju e, krijumčarenja divljih vrsta koja nije opasna samo za društva koja u tome sudjeluju, koja su time obuhvaćena, znači opasnost po njihove ekosustave, nego za cijelo društvo. Moramo biti svjesni toga. Radi se znači o kriminalcima koji su jako dobro organizirani, gdje Vidimo da se velika sredstva ulažu u tu trgovinu koja je nezakonita. Procjene su 10 do 20 milijardi eura koje prođu kroz ruke tih kriminalaca. Znači, radi se o jednom velikom ilegalnom biznisu i moramo to suzbijati. A radi se o opasnim ljudima. Ljudima koji će, neće birati sredstva kako bi e, se bavili tom aktivnošću i toga moramo biti svjesni jer mi tražimo od siromašnih zajednica da se usprotive tim ljudima, ljudima koji se bave krivolovom u njihovom teritoriju, a ne dajemo im podršku koja im je potrebna, zato što u mnogim situacijama upravo su te zajednice na prvoj liniji fronte. Također je važno da naglasimo kako moramo razmjenjivati informacije, obavještajne podatke. Ako hoćemo provesti ove, ove preporuke komisije, znači i izgrađivati sve to na osnovu ovih obveza koje imamo. Moramo ići od zemlje članice do zemlje članice i pobrinuti se da se to radi na koordiniran način. I kao peto, naglasio sam da ovo krijumčarenje divljih vrsta u Europskoj uniji zahtjeva bolju provedbu zakonskih propisa. Jer ako ljudi ne vide da će biti kažnjeni za to što rade, onda će naprosto nastaviti to raditi znači u snagama reda u zemljama članice moramo naglasiti koliko je to važno. Znači policija u zemljama članicama i obavještajne službe moraju znati da u skladu sa zakonima Europske unije i međunarodnim pravom imaju svoje obveze. Dakle, to dvije pet stvari na koje sam ja naglasio u svom mišljenju o ovom e, izvješću Envi i e, do srijede ovog tjedna trebamo dobiti amandmane od kolega i e, posljednji dan kolovoza će se glasovati. E, gospodin Frunzulica se javlja za riječ. Drage kolege, potreba da se zaštiti flora i fauna naše planete od E, iskorištavanja strane međunarodnog kriminala je nešto što je važan prioritet. Europska unija treba e, igrati vodeću ulogu u borbi protiv krijumčarenja divljim vrstama i e, poduzeti ozbiljne mjere da se to riješi i također surađivati sa trećim zemljama kako bi se zaustavio taj zabrinjavajući trend porasta jer to zaista uništava e, održivi e, rast i dobrobit e, lokalnog stanovništva gdje vidimo krivolov koji šteti ekosustavu i predstavlja veliku prijetnju ruralnim zajednicama koje se nalaze pod prijetnjom od tih dobro naoružanih grupa koje često djeluju preko granica. To je, nanosi veliku štetu njihovim gospodarstvima i građani Europske unije su zabrinuti zbog te nezakonite trgovine e, divljim vrstama i krivolovom. I trebamo reagirati na razini Europske unije. Zemlje koje imaju ograničene kapacitete za zaštitu divljih vrsta trebamo pomoći na taj način da mogu bolje e, čuvati rezervate i moramo se boriti protiv korupcije zato što je to jedan od e, glavnih elemenata koji omogućuje trgovinu divljim vrstama. E, mi moramo štititi život pa i život divljih životinja i biljaka jer ovo je jedini svijet koji imamo. Da, nemamo dva, dvije planete pa zaista moram potvrditi da ste u potpunom pravu. Marija Holbrook. Da, hvala. Malo me čudi u ovaj oblik u kojem je ovaj izvještaj napravljen. Tu imamo e, dvije stvari, e, to je ilegalni lov, dakle krivolov i pitanje e, lova i skupljene trofeja. Tu se moramo pobrinuti da se učinkovitije borimo protiv toga, posebno protiv krivolovaca, kao što je rekao kolega, kada vidimo troškove koje to zahtjeva. Ovdje vidimo da je i e, bioraznolikost veoma važna. Jer ove životinje su dio ekosustava i to je naglašeno u izvješću. Moramo spomenuti da područja na kojima žive te životinje se sve više smanjuju. I moramo razgovarati o tome, neovisno o tome o čemu se radi o slonovima, o močvarama. I zaista možda bi se neke stvari morale malo snažnije formulirati, žešće, posebno što se tiče krivolova. Moramo osnažiti našu suradnju s eh, vladama, jer već je naglašeno da govorimo o nezakonitoj trgovini trofejima. I moramo se stoga e, koncentrirati na organizirani kriminal koji ide rukom pod ruku sa trgovinom oružjem i drogama. Ono što nam je potrebno je puno snažnija međunarodna suradnja s obje strane, dakle govorimo o zemljama koje kupuju, gdje se kupuju krofeji i one iz kojih se oni prodaju. Moramo se pobrinuti da e, sudovi isto sudjeluju u tome, pravosuđe, moramo razmjenjivati informacije kako bismo se učinkovitije borili protiv svega toga. I zaista mislim da ovo izvješće treba biti puno e, snažnije Komisija e, Manuel Mera, ako možda ima neku kratku, kratku e, primjedbu, zato što nismo e, vrlo kratko, gospođo predsjednice, zahvaljujem na suradnji vezano uz akcijski plan Europske komisije u borbi protiv krijumčarenja divljih vrsta. Isto tako da stavljate akcent na tu ljudsku dimenziju, ono što proživljavaju e, lokalne zajednice. Imamo program koji se zove for Life, koji je posebno namijenjen toj dimenziji na terenu kako bismo osigurali da divlje vrste i lokalne e, zajednice, lokalno stanovništvo mogu e, živjeti zajedno na terenu uključenje lokalnih e, zajednica u borbu protiv krimčarenja divljim vrstama je od ključne važnosti, no isto tako moramo imati i profesionalce na terenu taj, e, to krijumčarenje i te nelegalna trgovina je svjetskog razmjera i moramo osigurati borbu protiv takvih kriminalnih mreža. Što se tiče pitanja potražnje, moramo na tome raditi. Ona je posebno velika u Aziji i naravno ojačava ovu nelegalnu trgovinu. Za nas je izuzetno važno da napravimo ovaj posao u okviru agende 2030. godine te ciljeva održivog razvoja imamo znači određene ciljeve koje se tiču posebno tih e, pitanja. Što se tiče lovnih trofeja, e, želim e, vam reći da se radi o pitanjima o kojima govorimo u okviru konvencije CITES. U ovom trenutku pripremamo stajalište Europske unije za eh, ovu eh, konvenciju eh, što se tiče trgovanja ugroženim vrstama, a države članice Europska unija predlažaju smjernice što se tiče pitanja trgovine lovnim trofejima kako bismo bili sigurni e, u održivost i isto tako zakonsko utemeljenje takve trgovine trofejima. Hvala. Gospodine Brian Hayes, imate li što za dodati? Pa jedva čekam da vidim amandmane kolega. Zahvaljujem ove što su rekli. Dvije stvari kao prvo. E, ukazano je već da zapravo građani često e, su već avangarda od političara i vidjeli smo da je zapravo upravo javnost tražila od nas da se ozbiljno pozabavimo ovom temom i da radimo e, transgranično i u Europi i u cijelom svijetu kako bismo postigli taj cilj. Dakle, to je nešto što je veoma važno zato što milijuni građana Europske unije zaista brinu zbog ovoga i oni očekuju od nas da reagiramo na odgovarajući način i da učinkovito to riješimo. Druga stvar vezano za trofeje i čula sam ovo što je, rekla komisija i e, zaista može se to poboljšati, ali ako postoji međunarodni sporazum koji se može izmijeniti i dopuniti kako bi se naglasilo da je potrebno snažnije reagirati na tom planu, ja bih to rado podržao. Jedna od stvari koje se protivim je to da, se, da mi nismo e, se pozabavili pitanjem bioraznolikosti u mišljenju koje sam ja iznio, to je upravo i naglašeno zato što imamo ove zajednice koje su na prvoj liniji fronte koje trebaju se nositi sa tom prijetnjom, a s druge strane moraju imati održivu budućnost e, gdje žele nastaviti e, raditi, živjeti u prosperitetu kao zajednice. Znači, Rado ću pročitati amandmane kolege. kao što sam rekao vama Linda, e, znam da će ovo još jednom biti pred odborom 31. kolovoza, tako da ćemo onda moći vidjeti gdje smo. Da. E, I mislim da ćemo onda glasovati krajem e, kolovoza na odboru o ovom mišljenju. Sada prelazimo na točku 8. Dakle, E, Nič Deva je izvjestitelj, radi se o raspravi o proračunu za 2017. Imali smo preliminarnu razmjenu mišljenja na sastanku odbora, zadnjem sastanku, gdje se izvjestitelj iz odbora za proračun e, nam se pridružio i kasnije, prekasno smo dobili zapravo ovaj zadnji prijedlog, tako da nećemo baš imati jako puno vremena i trebamo pogledati ove linije proračuna koje se odnose na humanitarnu pomoć i razvojnu pomoć. Ima važnih tema kao što je doprinos ovom fondu za Tursku iz e, linije za DEFKO, što to znači za naše druge ciljeve i nadam se da će e, gospodin Deva doći uskoro. I što to znači? Znači da je rezerva za DCI smanjena kako bi se prebacila sredstva u ovaj e, fond za suradnju sa Turskom na planu izbjeglica. Znači ima važnih stvari vezanih za proračun s kojima se trebamo pozabaviti. Možda će nam komisija moći reći kakve će reperkusije imati um, ovaj dogovor s Turskom na DCI. Također nas zanima zašto je uh, proračunska sredstva za humanitarnu pomoć su manja nego prošle dvije godine i uh, zašto je tomu tako ako nam ljudi iz glavne uprave Eko stalno govore da su potrebe za humanitarnu pomoć sve veće i veće. Evo sada dajem riječ Niržu Kao što znate, e, proračun je zaista pod velikim stresom, zato što ima toliko ljudi koji hoće postići sa malo sredstava toliko toga da e, parafraziram i preokrenem ono što je rekao Churchill. Mi smo sada u situaciji gdje će povjerenike za proračun morati naći novac kojeg nema od nekuda Dakle, zaista se osjećam s komisijom koja se nalazi pod velikim stresom zbog ovih stvari, a prije nego što e, nešto kažemo o amandmanima na ovo mišljenje koje bih htio da odbor e, podrži. Htio bih reći nešto općenitije. Mi smo našli način da dođemo do više novca kroz onaj efekt poluge prikupljanje tih sredstava će zahtijevati što? To je tržišna disciplina. U mom e, privatnom životu, kad sam bio biznismen, ja sam e, prikupljao novac za e, različite svoje poduhvate na privatnom tržištu i tu imamo one due diligence, sve se provjerava, dubinska analiza i gleda se kako ste napravili poslovni plan, sve se to provjerava, sve su to discipline koje ja pretpostavljam nitko u komisiji nema, nema vještine za to. Tako da prvo što trebamo napraviti je razmotriti kako da u komisiju, u DCI i u EDF ucijepimo tu tržišnu disciplinu koju zahtijevaju financijska tržišta ako nam hoće dati ta sredstva koja će nam omogućiti da ostvarimo taj efekt poluge. Dakle, komisija nam treba reći koje planove su oni razradili da privuku e, te pametne ljude iz Sitija ili već otkuda i e, dobiti od njih te novce koji će biti od izuzetne važnosti za naš plan za Zapadnu Afriku, one dijelove DCI, koje trebamo financirati tim sredstvima. Ako možete to napraviti, onda ćemo zaista imati e, onih 2 milijarde 300 milijuna eura o kojima govorimo, ali trebamo također znati da postoji dio Europske unije, jedna institucija, Europska investicijska banka koja ima znanja, a ono što je interesantno je da se s njima, da oni nisu sugovornici. U ovome tom je dosta čudno i Zanima me e, da mi komisija kaže zašto EIB nije naš partner u ovome ako oni imaju e, potrebna stručna znanja i iskustva. Jao, evo, povjerenik za proračun me zove. E, Kristalina, ću te za nekoliko minuta. Hvala. Evo, upravo držim govor u parlamentu. Pet minuta. Da. Evo, ovo je stvarno fantastično. Povjerenica za proračun nazove zove upravo u momentu da govorite o proračunu. Dakle, to su te stvari koje hoću naglasiti i koje me zanimaju čisto ovako s političkog stanovišta. I također bih htio da mi komisija objasni koji dijelovi DCI, e, odnosno ovi elementi koji su pod kontrolom e, parlamenta se mogu koristiti da se e, dobiju dodatna sredstva za taj efekt poluge. Znači, radi se o tome da e, za potrebe razvoja mi koristimo taj kapital koji onda na neki način oplođujemo i e, dobivamo dodatna sredstva na tržištu novca kako bismo ispunili te naše ciljeve. Kao treće, hoću da mi komisija kaže koji e, nadzorni mehanizmi su predviđeni da se vidi kako se upravlja tim fondovima. Zato što se radi o velikim sredstvima, nisu to samo novci poreznih obveznika, nego i iz privatnog sektora. I mi u DCI imamo kroz ovaj odbor e, za, e, za razvoj, mi imamo određeni nadzor, ali kod EDF-a e je to zaista malo problematično. I dok sam sjedio u britanskom parlamentu, i kad ih pitam e, što vi mislite o tome kako se koriste sredstva iz EDF-a, oni bulje u mene i ništa ne znaju. Dakle, koliko zemalja članica, odnosno njihovih parlamenta, zaista nadziru e, korištenje sredstava iz EDF-a. I ako sada pretvorimo ta sredstva oplođavanjem u stotine milijardi eura, tko će nadzirati kako se to koristi? I ko će biti odgovoran za taj nadzor? Jer mogu vam reći, dame i gospodo, ako vi mislite da bez nadzornih mehanizama se možete obratiti ljudima na tržištu novca i dobiti novce u Frankfurtu, u u bilo gdje, zaboravite. Do toga neće doći. Morate imati strukture koje već postoje i koje moraju e, pokazati da se primjenjuje ista vrsta discipline kao i u svim drugim entitetima koji koriste sredstva sa tržišta novca. I Junkeru sam to rekao, jer on, njegova reputacija može propasti zato što mi nismo dobro obavili svoj dio posla, odnosno domaću zadaću. Dakle, to je Eh, jedna stvar na koju tražim odgovor. Ako ne znate, onda mi to recite jer onda možemo ovim mjesecima koji su pred nama nešto napraviti da se to na neki način eh, riješi. A sada malo konkretnije, eh, gospođo predsjedavajuća, evo tu su neke moje sugestije. Odbor za razvoj poziva proračun, odbor za proračun kao odgovorni odbor da uključi sljedeće sugestije. Kao prvo naglašava da ambiciozni program do 2030 i e, održivi ciljevi razvoja za 2017. koje je u rujnu 2015. potpisano sa, sa UN-om, zahtjeva da proračun bude barem na onoj razini koji je predviđen VFO-om, a istovremeno da i dalje e, težište bude na E, iskorjenjivanju e, siromaštva kao što je predviđeno člankom 208. E, ne, imamo tekst, Nirž ne trebate čitati, znači svi, svi imamo tekst. Dakle, to su sugestije, ali zamolit ću vas da pogledate i amandmane koje predlaže odbor. Tu ima nekih stvari na koje trebamo ukazati. Što je sa Afganistanom? Jer izgleda da tu postoji nekakav zahtjev e, da se troši više nego što je odobreno za Afganistan, znači više nego što je predviđeno planom. I ova linija proračuna za e, razvoj ljudskih resursa, oko 10 milijuna i oko 18 milijuna je izgleda negdje nestalo. Jesam li u pravu? kada to kažem. Što se tiče proračunske linije za humanitarnu pomoć, 66,9 milijuna i 339 milijuna e, za buduću pomoć je negdje isto zalutalo. Zašto? U pisanom obliku sam sve to malo detaljnije izložio. Također me brine linija za suradnju sa Azijom, jer izgleda stalno zaboravljamo da će Azija postati jedan od naših glavnih e, trgovačkih partnera. Neke zemlje u Aziji trebaju našu podršku, posebno Bangladeš, koji bi mogao inače krenuti u istom smjeru kao i Sirija i druge islamske zemlje ako ne držimo oko na njemu i tu je također i Mjanmar. Dakle, tu ima mm, stvari, problema koje trebamo razmatrati. I tu imam cijeli niz e, stvari koje sam iznio u pisanom obliku i to ću dostaviti i vama u odboru i komisiji. Evo, tu ću prekinuti, inače bih mogao nastaviti za, do vječnosti. Hvala na ovim vašim sugestijama. Vezano uz ove točke. E, gospodin Lize, e, znači vezano uz amandmane, Gospodin Lic. Hvala. Mi pozdravljamo znači povećanje za DCI. Znači što, e, sredstava u okviru DCI-a. A kad govorimo o sredstvima za plaćanje u okviru proglavlja 4, razumijem da to rezultira iz proračuna 2016. godine, gdje da se plaćaju, znači nenaplaćeni računi iz prethodnih e, e, godina, no ne smijemo riskirati da se nađemo ponovno u situaciji iz 2015. godine, a povećanjem odobrenih e, sredstava nećemo moći znači povećati svoje obveze moramo znači e, vratiti e, razinu plaćanja na nivou obveza moramo imati na umu vezano uz povećanje plaćanja moramo znači imati znači nešto što se u svakom slučaju osniva na humanitarnoj pomoći i pomoći e, za hranu vezano uz potrebe ne možemo znači e, dopustiti povećanje na ovoj proračunskoj liniji a što se tiče prošle godine imali smo 26 E, milijuna eura koji su znači bili preseljeni s jedne linije u drugu u okviru e, eduka inicijative i to je naš prioritet za 2017. godinu i trebamo vidjeti kako ćemo to analizirati za sljedeće godine. Hvala. Sljedeći govornik, hvala, hvala vam na ovom dosjeu imali smo znači puno preseljenja u, e, sredstava i u okviru 2015. godine znači u, e, imali smo sredstva za javne programe koji su bili e, smanjeni a trebamo također imati na umu da se više ne smanjuju sredstva. Što se tiče humanitarne pomoći, ima, gospodin Deva je to kritizirao, rekao je da je ta humanitarna pomoć bila smanjena, komisija nam govori da je vraćena na normalnu razinu, no postavljaju se zbilja pitanja, velika pitanja vezano uz to. Slažemo se s vama, postavljamo si pitanja da li prijedlozi odgovaraju e, konkretnim potrebama i hoće li to e, pokriti realne potrebe moramo u svakom slučaju tražiti e, precizne odgovore od komisije. Treće, vezano uz preusmjeravanje sredstava u e, na Aziju i e, Bliski istok. Znači imamo sredstva koja su uzeta i zatim su prenesena te se koriste za Afganistan i Siriju. Kad govorimo o siromašnim zemljama u Aziji kojima je potrebna, potrebna, kojima su potrebna naša sredstva i naša suradnja, zašto su ta sredstva uzeta? To ni u kojem slučaju nije u našem interesu. Radi se o e, politici razvoja koja je vezana za naše interese. No, moramo imati na umu i taj cilj borbe protiv siromaštva. Evo, to su kritike vezane za ovu točku. Hvala. Gospodin Ajk iz komisije može uzima riječ, ako naravno neki kolege nemaju e, još dodatna pitanja. Hvala gospođo predsjednice. Što se tiče proračuna za 2017. godinu, radi se o složenom proračunu, to ću pokušati odgovoriti na pitanja. Prvo što se tiče znači sudjelovanje DCI-a, znači ovog instrumenta za e, suradnju na području razvoja u znači ovom instrumentu za Tursku. Imamo znači 115 milijuna vezano uz to, a taj novac dolazi iz rezervi programacije planiranja koje se nalazi u geografskim linijama DCI-a, posebno e, Azije i Latinske Amerike. To su bila jedina sredstva koja u ovom trenutku nisu bila raspodijeljena i tu smo uzeli ta sredstva. Isto tako vidite cijeli niz kretanja e, na različitim e, proračunskim linijama. E, no, zbilja vas uvjeravam da smo pokušali e, zadržati sva sredstva namijenjena DCI-u onako kako je to bilo programirano. Imali smo znači određene hitne slučajeve što se tiče određenih linija i pokušali smo raspodijeliti sredstva i pokušavamo raspodijeliti sredstva iz jedne godine u drugu na malo drugačiji način i to je ono što smo napravili. Što se tiče ove teme, cijeli niz ste smo čuli što se tiče Azije i Afganistana. Imali smo danas prvi prijedlog vijeća Imamo također i sastanak e, koji je u tijeku sa glavnom upravom za proračun, te e, je vijeće počeo sa određenim e, E, rezovima e, koji se tiče 60 milijuna za poglavlje e, znači 4 imamo znači 50 milijuna Znači imamo također 10 milijuna što se tiče panafričkog e, instrumenta, imamo također i 10 milijuna što se tiče Latinske Amerike, također imamo i neke određene druge rezove što se tiče okoliša te sigurnosti hrane. Izuzetno je e, važno imati to na umu te e, po Tražimo pomoć također iz ovog odbora da se te proračunske linije ostvare na način na koji je to bilo predviđeno jer inače će situacija biti dramatična. Kad govorimo o Afganistanu imamo znači razliku vezano uz konferenciju što se tiče s kraja ove godine. U tom smislu smo povećali raspoloživost e, sredstava, a postavilo se također i pitanje e, vezano uz clouding što se tiče linije e, ljudskog razvoja. Druga točka se tiče e, partnerstva privatno-javnih e, prijateljstva i takozvanog blendiga, spajanja sredstava. Imamo također e, investicijske instrumente koji funkcioniraju i u Aziji i u Latinskoj Americi. Upravo smo pokrenuli e, u Karibima takav instrument i u Africi. Taj mehanizam postoji, on funkcionira. E, Europska investicijska banka ni u kom slučaju nije isključena, ona je partner, ali ne isključivi partner. Imamo i druge razvojne banke koji su također partneri u okviru ovoga. Mislim da to funkcionira na najbolji mogući način. Što se tiče područja energije, ključnog područja, imamo znači inicijativu Electrify koja je uspješna, imamo već dvadesetak projekata koji su bili selekcionirani i to također je pokrenuto na najbolji mogući način. Što se tiče upravljanja, Mislim da cijeli taj aspekt upravljanja je posložen, a mi radimo s tim bankama kako bismo osigurali ta sredstva u okviru projekata za razvoj. Rekli ste da britanski parlament nije uključen u Europski fond za razvoj. Svaki put kad idem e, znači, na skupinu AKP u okviru vijeća kad i tražim sredstva, onda imamo analitičku rezervu Britanaca na to. Postoji e, zbilja različita mišljenja vezano uz to. Nažalost, to su interna pitanja Britanskog parlamenta, no oni su jedini koji uvijek e, znači pokriću tu analitičku rezervu kad tražimo sredstva za Europski fond za razvoj. Kad e, govorimo o pitanjima znači e, plaćanja, sredstva za plaćanje, moramo reći da sada imamo tri godine deficita iza nas. E, prije dvije godine DEFKO je imao deficit od prilike 700 milijuna na kraju godine, znači neplaćenih računa koji su trebali biti plaćeni u okviru proračuna 2015. godine. U okviru proračuna 2015. godine imali smo otprilike deficit otprilike 500 milijuna i te ove godine smo ponovno u stabilnoj, uravnoteženoj situaciji, te smo 1,5 e, milijardi platili ove godine. Možemo reći da smo otprilike ostvarili 50, e, zapravo izvršili 50% proračuna ne predviđamo nikakvih e, poteškoća što se tiče ove godine, imamo dovoljno novaca, ne predviđamo također ni poteškoće za sljedeću godinu. Imamo znači taj veliki napor od 1,5 milijardi, a što se tiče sredstava koje smo zatražili, radi se o realističnim sredstvima i mislimo da se ova situacija iz 2013. 14. i 15. se neće ponoviti. Evo, a sada ću u svakom slučaju, e, sam na raspolaganju i odgovorit ću na sva vaša pitanja. Gospodin Deva, ja sam iznenađen zadnjom izjavom komisije vezano uz to da ima dovoljno sredstava. Možda bi nam komisija mogla nešto reći o tome zašto imaju toliko povjerenja u to da imaju dovoljno novaca. E, imate zbilja cijeli niz e, pritistaka što se tiče pomoć, pomoći u razvoju i isto tako humanitarne pomoći. Možete nam reći nešto uz to. Imamo znači što se tiče humanitarne pomoći? Da li možda imamo kakvog predstavnika EKOA? Ne, ne možemo znači govoriti o proračunu okviru e, humanitarne pomoći EKOA. Izvolite. Ja ne bih želio govoriti u ime EKOA. Imali smo možda kakvih drugih pitanja. No zašto Eko nije ovdje? Humanitarna pomoć je zbilja od ključne važnosti u okviru proračuna. Oni sad su nemaju predstavnika ovdje i ne možemo dobiti odgovor vezano uz to. Onda ćemo staviti novac u pričuvu. Predu kolege. Znači, Rok za amandmane je 9. kolovoza, a glasovat ćemo u odboru 31. kolovoza. E, uzimajući u obzir e, kasno usvajanje e, nacrta proračuna i stajališta vijeća, onda će tajništvo također uzeti u obzir i horizontalne amandmane. Ako znači, trebate uložiti amandmane prije stajališta samog vijeća, to znači, znači uzimajući u obzir iste akcije u različitim proračunskim linijama, u anticipirajući odluku e, vijeća. Znači možda kolege će uložiti amandmane prije nego što napuste e, e, parlament. A sad krećemo na devetu točku dnevnog reda, budućnost odnosa AKP-a i EU-a nakon 2020. godine nakon e, sporazuma iz Kotonua. Mi smo o tome govorili na zadnjem e, sastanku. Nisam ja bila prisutna tata. Gospodin Norbert Neuser je e, izvjestitelj, imali smo 2014 amandmana, ako sam shvatila postigli smo i kompromise, možete li nam Norberte reći zapravo koje je o opća slika ovih amandmana i kompromisa. Hvala. Hvala puno, Linda. Ovdje se radi o izvješću koji je važan za suradnju EU-a sa cijelim nizom država u razvoju, posebno 78 zemalja AKP-a. To je izuzetno važno. Što se tiče post Kotonua, ne znamo e, što će to e, sadržavati. Imamo neke mm, opće smjernice, neke zemlje su također zauzele stajalište vezano uz to. Ono što je za nas bilo važno je da budemo najbrže uključeni u sve to kako bismo mogli također obaviti razgovore sa komisijom i sa vijećom i kako bismo pozitivno mogli e, vršiti utjecaj na te institucije. Želim prije svega zahvaliti Luisu Pongu, izvestitelju u Sjeni. Također e, zahvaljujem Mariji Hojbuk i Louis Michelu, jer mogu reći da je suradnja između nas bila vrlo plodna. Također iskreno zahvaljujem cijelom našem timu, Kaspar i Renaud mogu reći da su ti naši suradnici obavili izvaredan posao. A također želim zahvaliti cijelom nizu nevladinih udruga koji su nam e, pomogli u našem e, radu. Također zahvaljujem i nizozemsko predsjedništvu vijeća koje nam je pomoglo na cijelom nizu područja. Ponekad su imali stajališta različita od naših, no ta suradnja je bila izuzetno važna i važno je zapravo da imamo e, ta unakrsna sučeljavanja mišljenja. Ono što smo željeli postići da nemamo zapravo preklapanja te smo e, dost, zapravo postigli vrlo dobre kompromisne amandmane. Mi smo ostali vjerni svojim stavištem, osredotočili smo se na važne stvari za nas, a radi se o koheziji, znači između stajališta AKP-a i EU-a. Imamo cijeli niz e, zemalja, veliki broj zemalja, to je prednost, ali isto tako i mana, budući da imamo različita stajališta vezano uz to. Možemo reći da je to čak ponekad i usporavalo cijeli proces. Radi se o arhitekturi koju moramo stvoriti u budućnosti koja će funkcionirati. Mi želimo u svakom slučaju ojačati našu koheziju te također povećati učinkovitost e, naših e, radova. Ono što želimo napraviti e, je da E, stvorimo u okviru kompromisnih e, amandmana okvir e, koji bi onda služio kao okvir za budućnost nakon Kotonua, a uzeli bismo u obzir i pravičnost i isto tako pitanje ljudskih prava. Ono što je izuzetno važno je da to bude za Karibe, pacifiki Afriku, znači obvezujuće. Naravno, trebamo također uzeti u obzir specifične i skupine i regije, trebamo uvoziti njihove posebnosti. A ono što trebamo u svakom slučaju, što smo trebali ostvariti je staviti naglasak na politički aspekt. U budućnosti ono što želimo je e, nastaviti suradnju u okviru zemalja AKP-a, uzimajući u obzir naše e, ciljeve, uzimajući u obzir također e, međunarodne konvencije, konvencije UN i tako dalje. Ovaj odnos ne smije zapravo biti odnos donora, e, donatora i primatelja, nego je prije svega dviju ravnopravnih strana u okviru ostvarenja ciljeva održivog razvoja. E, klubovi su željeli e, također uključiti i civilno društvo. Ono što je važno da opozicija u ovim zemljama AKP-a budu uključeni kako bismo uzeli u obzir također individualne potrebe i e, također e, uzimajući u obzir sve posebnosti. Moramo imati znači zbilja puni održivi razvoj, to je nešto što je izuzetno važno za nas. U budućnosti nismo dovoljno inzistirali na zapravo poboljšanju situacije ljudskih prava. Ono što je važno je da e, govorimo o kršenjima ljudskih prava, ne također da govorimo i poboljšanju e, situacije u određenim državama partnerima. Dobri trgovisni odnosi to je dobar temelj za e, pomoć tim partnerskim državama na tom području. Trebamo u svakom slučaju povećati kvalitetu života i situacije žena u tim državama. A to se može postići samo ako stvarimo ekonomski razvoj u okviru također e, određenog socijalnog okvira. Moramo imati također i odredbe koje su obvezujućeg karaktera i nadamo se da će budući sporazum što se tiče socijalnog aspekta također imati obvezujuće odredbe. Kad govorimo o sigurnosti i razvoju, moramo vršiti te poveznice, postaviti poveznice vezano uz to i i trebamo jasno naznačiti što se tiče znači suradnje i razvoja i koja pomoć ide u tom području, a isto tako ono što je namijenjeno samoj sigurnosti. Imamo znači formulacije i izričaje koje žele biti koherentni u tom smislu, kako bismo uzeli u obzir različite te političke tendencije. Kad e, ovo izvješće bude usvojeno na odboru i nakon toga o njemu budemo glasovali na plenarnoj sjednici, onda isto tako e, e, smo u očekivanju stajališta komisije koja je slična našoj. A nakon toga ćemo se uključiti u pregovore sa državama članicama na koji način će se ta plodna, koji će odlučiti na kraju na koji način će se ova plodna suradnja sa 78-70 država u okviru eh, akp p-a nastaviti ili ne. Hvala. Znači prvi izvjestitelj u sjeni, gospodin Ponga. Hvala gospođo predsjednice. Želim e, potvrditi ono što je rekao naš izvjestitelj. Imali smo zbilja dobru suradnju u ostvarenju ovog e, posla. Želim mu čestitati na tome. Ja sam siguran da Europska unija treba nastaviti sa privilegiranim odnosom sa zemljama AKP-a, no bilo bi dobro da ta suradnja nakon 2020. bude učinkovitija i odgovori na svjetske izazove. U ovom izvješću je također važno podsjetiti na to da e, teritoriji, prekomorski teritoriji koji također imaju e, na raspolaganju isti instrument kao i zemlje AKP-a, da nakon 2020. imaju svoj zasebni instrument. Mogu reći da znači prekomorske zemlje imaju probleme koje su različite od zemalja AKP-a i te različitosti trebaju biti uzete u obzir. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala, gospođo Hojbuk, izvolite. Hvala. Također eh, želim zahvaliti Norbertu, vraćam ti kompliment eh, jer zbilja si nas uključio od prvog trenutka u rasprave, kad smo imali znači, rasprave i razgovore sa različitim udrugama i na tome ti najtoplije zahvaljujem. Što se tiče ovog izvještaja, eh, imamo znači jasnu formu koja bi trebala kakva bi trebala biti ta suradnja nakon 2020. između zemalja AKP-a i EU-a. U našem odboru znači imamo stajališta koje smo možda zapravo malo preuranjeno usvojili jer nemamo još uvijek evaluaciju post kotonua. E, Imali smo znači suradnje koje su nam e, bile predstavljene na različiti način, imamo različite opcije, ali nemamo detalje vezano uz to. Dok ne budemo imali te detalje, onda mi zeleni ne želimo definirati određeno stajalište, zapravo biti e, um, uhvaćeni u taj okvir. Imamo znači rasprave sa različitim izvjestiteljima na okviru tih rasprava bez obzira na formu tih odnosa u budućnosti između zemalja AKP-a i EU-a, onda što je izuzetno važno je zapravo da eh, uzmemo u obzir budući format. Znači imamo taj format eh, Azija, Karibi, Pacifik i e, treće strane ne znamo da li je to sada najbolji format jer u tom smislu riskiramo da imamo neka preklapanja. Imamo određene slabosti sporazuma iz Kotonu, a i u novom formatu oni, one neće nestati. Imamo primjer sigurnosti. Naravno, znamo e, u okviru e, Afričke unije, koje su zapravo odgovornosti što se tiče Afrike. No, postavljamo si pitanje koja je zapravo dodana vrijednost sa strane zemalja AKP-a i njihov doprinost na ovom području. Ko će biti nadležan i odgovoran za što? Moramo imati u tom smislu e, duboku analizu i evaluaciju sporazuma iz Kotonua a imamo što se tiče tri stupa, politički dijalog, trgovina i znači suradnja na području razvoja, znači imali smo, znači samo taj jedan treći stup koji je zapravo funkcionirao i to evaluacije pokazuju. Imamo Znači te tri regije koje su različite, imaju povijesne veze, no različite su i nemaju možda ni iste preokupacije i e, iste interese. A međunarodne instance zapravo nemaju uh, u okviru međunarodnih instanca te regije i te države nemaju neku zajedničku predstavljenost. Kad e, govorimo o sporazumu iz Kotonua na području migracija, znači on, taj sporazum e, predviđa jedan e, znači dijalog, ali možemo reći da što se tiče znači Valete i sastanka na vrhu u Valeti, te zemlje je predstavljala Afrička unija, a ne zemlje AKP-a. Naravno, moramo u svakom slučaju uzeti u obzir sve ove različite analize, trebamo to uzeti u obzir u izvješću i ne smijemo ni u kom slučaju e, imati neke definirana stajališta prije završetka ovih analiza. I zadnje govorimo znači e, o vezama između zemalja EU-a i u okviru e, sa zemljama AKP-a. A imamo također i problem u okviru same Europske unije. Govorimo o Velikoj Britaniji, Ujedinjenoj Kraljevini. E, ta zemlja nas napušta, sad govorimo o ovom e, sporazumu, ali europska situacija naravno će imati reperkusije i na ovaj odnos između ove regije EU-a. Tanzanija je već odlučila da neće e, potpisati trgovinski sporazum i ono što bi bilo zapravo dobro da si damo malo vremena da ne preuranjeno definiramo naša stajališta. Mislim da ćemo morati raspravljati o Brexitu i o tome ćemo vjerojatno razgovarati na jesen o svim tim pojedinim pitanjima, jer to će imati utjecaja na brojne druge elemente. Hvala, imamo, u srijedu ćemo imati novu premijerku, za vas koji ne znate, eto, nova vijest, u, u srijedu na večer ćemo imati novu premijerku, Tereza May, koja je bila za ostanak Ujedinjene kraljevine u EU, pa će možda stvari biti jasnije i brže nego što mislimo. Hvala Linda. Također želimo zahvaliti našem izvjestitelju na uloženom trudu. Slažem se da ovaj odbor treba raditi na odnosu između Europske unije i AKP-a, da ti partneri trebaju biti ravnopravni, dakle bez ikakve kolonijalne logike i neravnopravnih gospodarskih odnosa. Vjerujemo u, u partnerstvo koje poštuje solidarnost i uzima u obzir suradnju. Također UN, e, ono što je UN rekao, treba tvoriti temelj tog sporazuma. To treba biti obvezujuće, u suprotnom neće biti učinkovito. To je jedini način na koji se možemo pobrinuti da ljudski dignitet bude temelj tog, e, tog sporazuma, tog partnerstva. Moramo biti konzistentni i konherentni i uskladiti principe iz ova tri stupa. Dakle, stup, trgovinski i gospodarski stup ne smije zasjeniti ostale stupove i zato trebamo obvezujuće klauzule kako bismo imali konzistentnost između ta tri stupa pa da zajednice u kojima se krše ljudska prava mogu uložiti pritužbe na učinkovit način, kao što je i uređeno deklaracijom UN-a o ljudskim pravima. Sudjelovanje e, društava u svim aspektima partnerstva treba ojačati. Ne možemo dopustiti da se civilno društvo e, i njegovo sudjelovanje vezuje u sudjelovanje privatnog sektora koje traži profit. profit. Civilno društvo želi sigurnost, digniteta, ponekad samo preživljavanje. Što se tiče stupa za trgovinu i ulaganja, Moramo se pobrinuti da trgovina u sklopu ovog partnerstva bude pravedna, održiva i da služi narodu, a ne samo profitu. I zato upravo trebamo klauzule obvezujuće naravi koje se odnose na ljudska prava i održive ciljeve razvoja. Važno je jamčiti i standarde koji se odnose na okoliš, na e, društvo, imajući na umu održivost duga i demokratsku suverenost zemalja kako bi one mogle donositi odluke koje su najbolje za njihove narode. Ako to ne učinimo, izgubit ćemo još jednu priliku i suočiti se sa, suočiti se sa opasnošću novog kolonializma imali, želi li se još netko javiti za riječ? Ako ne, sada dam, dajem riječ komisiji. Gospodin Mateo Gojet, možete prvi i Kristin de Peron, komisija, dakle prva. Hvala. E, ja sam e, direktor e, u DigiDevku. Počet ću sa zahvalom Hvala odboru DEVE i izvjestitelju Noizeru na ovoj inicijativi i na nacrtu izvješća. Komisija pozdravlja taj nacrt, prvenstveno zbog odabira trenutka. Trenutačno finaliziramo i nadamo se uskoro objaviti svoju procjenu sporazuma iz Kotonua to bi trebalo biti obavljeno u sljedećih nekoliko dana, pa ćemo moći odgovoriti na pitanja zastupnika zelenih. Nadamo se da ćemo to finalizirati što je prije moguće, a ujedno finalizirati i procjenu učinka koja razmatra opcija za budućnost i analizira ih u svjetlu raznih kriterija utjecaja. Zatim je tu povjerenik Mimica koji je već objasnio da će komisija vjerojatno u studenom e, također izraziti svoje ideje o budućem stanju stvari. Dakle, što se tiče odabira samog trenutka, on je dobar, vaš je rad koristan jer će se on dobro nadovezati na rad, kontinuirani rad komisije. E, drugo, ohrabrujuće je razmišljanje koje je u podlozi ovog rada, ono se slaže s nama, s našim mišljenjem Dakle, između komisije i parlamenta postoji e, slaganje i to je uvijek dobar, dobra ishodnična točka. Što se tiče sadržaja, AKP i Kotonu nisu teme koje privuče veliku pozornost u javnosti. Međutim, mislimo da je tu zapravo odnos sa afričkim, pacifičkim i karibskim državama nešto što doista zaslužuje veliku pozornost i ako želimo redefinirati budućnost tih odnosa, moramo to uzeti u obzir, slažemo se s analizama iz izvješća, u usporedbi sa 1990-ima, kada smo počeli pregovarati, to je pripremati pregovore o Kotonu. Od tada se svijet promijenio, globalni kontekst je potpuno drugačiji i postali smo međusobno više ovisni e, jedni od drugima i ono što se događa u Africi ima izravan utjecaj na nas u Europi. Također pojavljuju se globalni izazovi, najbolji primjer bi, su bile klimatske promjene one ne poznaju granice i ne mogu se riješiti običnim bilateralnim sporazumima. Mi smo počeli analizirati svoje odnose sa zemljama u Africi i sa e, zemljama AKE, AKP-a i vidjeti kako oni stoje u odnosu na ove nove izazove. Dakle, imamo zaključke i jasno je da moramo ponovno promisliti o tom partnerstvu i ne samo tako odbaciti pravno obvezujuće sporazume koje smo imali proteklih desetljeća, dakle ne odbaciti taj aki, već poboljšati partnerstvo i to značajno. Prvo trebamo identificirati zajedničke prioritete, a to su globalni izazovi i također tu su, to je novi okvir ciljeva održivog razvoja koji će potaknuti novi europski konsenzus na kojemu vi radite. Dakle, to treba također uzeti u obzir u smislu novog partnerstva i nadovezati se na ono što je povjerenik rekao da su važni prosperitet, ljudi, planet, mir i demokracija. Definitivno ćemo ponovno razmisliti i o tome tko su partneri s kojima surađujemo kako bismo nadišli vlade i uključili civilno društvo, privatni sektor i naravno nacionalne parlamente. I u konačnici gledamo kako možemo poboljšati to partnerstvo i sama tu politika treba biti centralno, to treba biti političko partnerstvo koje stavlja fokus na politički dijalog u svrhu postizanja rezultata na terenu. Dakle, naša logika e, kreće se u smjeru da stvorimo pravno obvezujući okvir, dakle ne smijemo odbaciti taj pravno obvezujući aspekt i drugo moramo puno više uzeti u obzir regionalni aspekt. Regije su postale snažnije, Pacifik, Karibi i Afrička unija sa regionalnim elementima. Svi su oni sada puno snažniji i to trebamo uzeti u obzir kada ćemo osmišljavati novi okvir, a tu nam je korisno načelo subsidijarnosti. Dakle, imat ćemo nekoliko ambicija i pitati se na kojoj razini regionalnoj, lokalnoj, kontinentalnoj e, možemo najbolje E, postići te ciljeve i ambicije. Mislim da bi to bilo e, sve o mene. To je sve što sam želio reći u ime komisije. Hvala vam. Hvala vama. Čini se da imamo konsenzus s komisijom. Kristin de Pelon. Hvala lijepa, gospođo predsjedavateljice. Bit ću kratka jer se u potpunosti slažem sa prethodnim govornikom. Dakle, surađujemo sa e, komisijom vrlo dobro i želim zahvaliti odboru Deve i gospodinu Noizeru i svim drugim izvjestiteljima u Sjeni i klubovima zastupnika koji su uključeni u rad na ovaj dosje. Imam dodatno nekoliko komentara. E, jedan se tiče važnosti političkog dijaloga, to zauzima važno mjesto u amandmanima i u samom izvješću. Važno je da zadržimo taj politički dijalog. Dakle, imamo članak 8 i članak 96 i vezane procedure. I vidjeli smo značajan napredak po pitanju političkog dijaloga u proteklih nekoliko godina. Željela sam vas izvijestiti da imamo pred sobom nekoliko godina prije nego što ćemo morati imati odnose sa AKP zemljama, ali to nas ne odvraća od toga da poboljšamo sadašnji politički dijalog. Dakle, mi smo radili temeljito na procjeni toga što naša izaslanstva i države članice misle o političkom dijalogu što je funkcioniralo, što nije funkcioniralo. O tome smo raspravljali na radnim skupinama vijeća. Uzeli smo u obzir i javna savjetovanja koja su stavila naglasak e, na veću ulogu civilnog društva u političkom dijalogu i drugim područjima i također smo pripremili prijedloge koje ćemo podnijeti čim e, se usuglasimo oko njih Raspravljat ćemo državama članicama na jesen kako već sada možemo poboljšati politički dijalog i učiniti ga učinkovitijim i rado ćemo vas izvijestiti o tome kako biste se i sami mogli angažirati. Što se tiče odnosa s regijama, to je jedno temeljno pitanje kao i sama evolucija odnosa u smislu globalnih izazova, sadašnjice i budućnosti. U tom smislu za nas je važno održati e, snažan dijalog s našim partnerima, s zemljama AKP-a, sa njihovim regijama ili pojedinačnim državama, jer očito nema smisla da razvijamo detaljne prijedloge ako se na kraju krajeva ne uključimo u dijalog. I povjerenik Mimica i sam je to nekoliko puta ponovio, da je to jedan proces koji uključuje dijalog. I na kraju, kada su države AKP-a imale vlastiti sastanak na vrhu, naglasili su jedan važan element u raspravi i u samim dokumentima, a to je da velik broj tih država traži subsidijarnost, proporcionalnost i komplementarnost. To se mora uzeti u obzir u budućem odnosu. Dakle, i te države mnogo razmišljaju o tim načelima i o odnosima između e, regija i dodane vrijednosti suradnje. Hvala vam. Hvala vama. Norbert Neuser. Hvala vam. I hvala vam na komentarima. Ako se usuglasimo s komisijom, Parlament i komisija će moći dakle postići dogovor i to je izuzetno pozitivno. Da, globalni kontekst se promijenio, on se još uvijek mijenja, a što se tiče europskog teksta i on se promijenio i to zbog prijetnje Brexita. Mislim da je izvješće dovoljno otvoreno i da možemo uključiti i druge promjene u njega bilo bi dobro da smo vidjeli procjenu komisije prethodno, ali s obzirom na trenutačnu situaciju, mislim da ćemo dakle, moći dalje raditi i bez te procjene. Trebamo usuglasiti zajedničko stajalište između parlamenta i komisije. Stajalište određenih država članica je izuzetno kritično, a ako budemo imali zajedničko stajalište parlamenta i komisije, odnosi sa državama AKP-a će biti bolji i tu ćemo moći napokon nešto poduzeti. Dakle, to su partnerski odnosi. Naravno, želimo uspostaviti takve odnose i iskoristiti ih kako bismo suzbijali siromaštvo i, i pružili podršku e, razvoju. Također je nužan i politički dijalog. Čuli smo kako je važno da već sada počnemo poboljšavati politički dijalog i prije samog dovršetka sporazuma. Mislim da možemo biti zadovoljni sa svojim radom i također imam jednu napomenu. To je nešto što sam čuo u raspravi. Ako Kina, Rusija, SAD odluče imati sporazum poput sporazuma i Kotonua, moći će ga iskoristiti za napredak. Hvala. Već imamo dakle e, kompromisni tekst e, amandmana. Hvala vama i hvala tajništvu na učinkovitom e, radu. Dakle, glasovanje će se održati 31. kolovoza. Hvala vam. Imamo dakle još dvije točke na dnevnom redu. Možemo sada prijeći na desetu točku to je održivo upravljanje vanjskim ribarskim flotama. E, to je nacrt mišljenja za odbor za ribarstvo. Dakle, radi se o vanjskim ribarskim flotama. Marija Hojbuh je naša izvjestiteljica. Marija, dajem ti riječ. Ja, herzlichen Dank, Linda. Ja, warum wird... Hvala, Linda. Zašto se uopće revidira ova e, uredba, znači zajednička ribarska politika je reformirana 2013. Tamo su bile neke odredbe koje su se odnosile na vanjske aspekte ribarske politike Europske unije. Pristup je bio e, takav da se to zasniva na ekosustavima. i moralo, se zbog toga revidirati i odredbe uredbe iz 2008. zato što se aktivnosti e, ribarstva trebaju e, sada provoditi pod istim uvjetima kao što to vrijedi i za vode e, pod upravom Europske unije. Znači, u vanjskim vodama vrijedi isto to, znači neovisno o tome gdje se to nalazi i u skladu sa propisima koji su sada na snazi, e, postoje odredbe e, kojima se daje odobrenje za ulov ribe. Također imamo i uvjete za brodove trećih zemalja koji ribare u europskim vodama. Tu imamo također i neke stvari na međunarodnoj razini, došlo je do nekih promjena, tako da moramo sada revidirati te uvjete. U planu e, FA e, je da se provede borba protiv e, nezakonitog i ribarenja protiv pravila, znači to je onaj NNN ribolov uredba iz 2008. se primjenjivala samo na manji broj ribarskih brodova Europske unije koji su lovili ribu izvan vode Europske unije. Aktivnosti e, tih plovila koje su e, u skladu sa nekim privatnim aranžmanima lovili ribu to je moralo se sklopiti kada nije bilo nikakvih dogovora na razini Europske unije, Madagaskar, Kenija i Tanzanija su primjeri toga. Također nije bilo nikakvih odredbi vezano za plovila pod zastavom Europske unije koje su bila iznemljena kompanijama iz tečih zemalja kao čarter. To se sada moralo promijeniti zato što odobrenja se sada primjenjuju na sve oblike ribarstva Komisija je tu dosta poboljšala, primjerice, isti uvjeti i pravila se sada primjenjuju na sva plovila Europske unije, a neki kriteriji se moraju primjenjivati na ta plovila kako bi im se omogućilo, odnosno dopustilo da love e, dopuštenu količinu ribe. Primjerice, E, ne smiju imati nekih kazni i plovila koja su kažnjena zbog nekih prekršaja neće dobiti odobrenje. E, I ribarenje treba biti održivo, treba ga provoditi odnosno informacije koje daju vlasnici brodova trebaju se pažljivo e, pratiti. Plovila koja imaju direktno privatno odobrenje trebaju također biti podložna e, nezavisnoj kontroli kako bi se provjerilo jesu li planirane aktivnosti zaista održive. Postoje ograničenja vezana za čarter e, europskih plovila ako dakle, poslovni subjekti iz trećih zemalja i namjeravaju iznajmljivati. Imamo javne e, baze podataka gdje će biti imena svih plovila koja dobivaju odobrenja. Cilj je naravno da se postigne transparentnost. Veoma je važno da sva ribarska plovila Europske unije koja love ribu izvan voda Europske unije se pridržavaju istih pravila vezano za održivost, dakle radi se o vanjskoj floti i Europska unija treba uspostaviti bolje mehanizme nadzora aktivnosti sa transparentnom bazom podataka ćemo postići to da zaista pratimo aktivnost. To je veoma važno što se tiče e, borbe protiv NNN ribolova, prijedlog komisije je nešto što možemo pozdraviti i trebali bismo ga podržati. Neka proceduralna pitanja se trebaju e, još razjasniti i razraditi, no mislim da je ovo zaista jedna kvalitetna inicijativa i nešto što nam je zaista potrebno. Tu ima nekih amandmana koje bismo predložili koji su potrebni kako bi se razjasnile stvari u tekstu. Kao prvo što se tiče ovih ciljeva vezanih za održivost imamo prijedlog kojem je svrha da se postigne koherentnost politike, ali nemamo jasnu referencu na održive ciljeve. Tako da smo taj dio teksta izmijenili, odnosno dopunili. I tu imamo također i ovaj e, preveliki ulov e, i to je sada novi termin, to znači da se lovi samo riba koja je održiva. I Znači radi se o ribi koje priobalne države ne mogu loviti zato što nemaju kapaciteta. To je veoma važan e, koncept, e, znači ti viškovi ribe ili ulova, jer e, na taj način se sprečava da ti brodovi iz vanjskih flota eksploatiraju ribe samo zato što lokalni ribari to ne mogu, to bi trebali oni napraviti. Imamo još jedan prijedlog amandmana koji se odnosi na zastavu. Neke ribarski brodovi jedan dio godine e, love ribu pod e, zastavom Europske unije, a onda e, nastave ribariti, loviti ribu pod zastavom treće zemlje kako bi iskoristili i tu kvotu. To je naravno nelojalna konkurencija i to znači da se vrši daljni pritisak na e, stokove. Više treba učiniti kako bi se suzbila ta praksa. Ako brod promijeni zastavu pod kojom plovi u roku od 24 mjeseca, onda treba poduzeti nešto, ali mi mislimo da je prekratak e, taj period, odnosno to ograničenje i siguran, sigurna sam da možemo dobiti detaljnije e, odgovore na ova pitanja od predstavnika komisije. Hvala. Evo, prvo gospodin Ponga, izvjestitelj u Sjeni. Hvala, gospođo predsjednice. Imam dvije primjedbe, jedna postupavna, jedna vezana uz sadržaj. Što se tiče same procedure, meni je žao što nacrt mišljenja se ne e, ograničava samo na razvoj govori također i o tehničkim aspektima koje su u e, nadležnosti odbora za ribarstvo, a ne ovog odbora. Isto tako moramo poštivati naš pravilnik i ograničiti se u mišljenju na e, naše stručno područje kako bismo bolje e, kontrolirali našu flotu u e, vanjskim vodama, te kako bismo bolje kontrolirali vezano uz dozvole na otvornom e, moru u okviru znači ovih regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu, mislim da ovaj prijedlog doprinosi tome. Isto tako moramo reći da je važna koherentnost politika sa ciljevima održivog razvoja moramo imati također i e, znači te različite ciljeve i u tom smislu ću ja e, znači predstaviti dva amandmana. Hvala. Hvala gospodin Frunzulika. Da, imamo e, veoma važnu temu za sutra za glasovanje. Dame i gospodo, Ja sam radio na reviziji ove uredbe vijeća iz 2008. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama, zato što mislim da zaista moramo imati ekonomski, ekološki i društveno e, održiv način da se stokovi riba koriste. Trenutno postojeća e, uredba mora se zaista izmijeniti e, zato da se postignu ciljevi definirani u reformiranoj e, zajedničkoj ribarskoj politici. U ovom momentu ta uredba ne omogućuje da se e, identificiraju i kvantificiraju svi brodovi Europske unije koji love ribu u vanjskim vodama. Činjenica da odredbe sadašnje uredbe ne omogućavaju kvalitetno i transparentno praćenje tih e, vanjskih flota je zbog toga što su e, odredbe nejasne i nejasno su definirani odgovornosti različitih tijela, a imamo također i loša pravila. I ako ne riješimo te stvari, nećemo moći na održiv način e, upravljati postojećim ribljim fondom i također ćemo e, si upropastiti e, reputaciju. I e, znači također će to utjecati na to da se bolje izdaju dozvole trećih zemalja europskim brodovima za ribarenje i uopće bolje ćemo globalno upravljati ribljim fondom. Neke treće zemlje bi mogle koristiti ovu uredbu da izmijene svoj vlastiti sustav i da također poboljšaju kontrolu nad brodovima koji plove pod njihovom zastavom. Hvala. E, imam jedno pitanje, ne znam da li je to za gospođu Hojboh ili za komisiju, zato što nisam baš e, stručnjak za ovu uredbu, no pitam se što se tiče zapošljavanja E, ljudi e, na tim vanjskim flotama, e, kako je to regulirano. Čujemo te izvještaje da se ljudi, državljani iz zemalja u razvoju zapošljavaju na brodovima Europske unije koje plove van na vanjskim vodama i oni nisu obuhvaćeni pravnim propisima Europske unije pa ih se može eksploatirati. Znam da je odbor za zapošljavanje razmatrao ovu temu, no to je svakako nešto što me dosta šokiralo. Dakle, ljudi koji rade na trajektima neki puta nisu obuhvaćeni, nisu pokriveni zakonskim propisima ili imaju neke rupe u zakonima. U to vrijeme e, kad se raspravljalo o reformi e, ribarske politike, to je ta tema je također tu bila. Dakle, je li to uopće obuhvaćeno novom, novom uredbom? Je li se uopće na to obraća pozornost? Znam da ima tih e, problema vezano za financiranje, odnosno sredstva za te zemlje, ali također moramo poštivati te najniže standarde. Imamo gospođu iz DG Mare i njenu kolegicu. Tko, se prvi javlja za riječ? DG Mare, glavna uprava za pomorstvo. Da, ja sam Oliver Tamado Hvala na ovom mišljenju koje smo čuli od izvjestiteljice. Komisija smatra da će to zaista predstavljati velik doprinos ovom cijelom procesu usvajanja ovog prijedloga za održivo upravljanje vanjskih ribarskih flota. Ako se slažete s time, ja bih htjela kratko prokomentirati kakva je trenutna situacija i gdje smo u ovom momentu, a onda bih e, možda mogla odgovoriti na pitanja koja ste upravo postavili. Dakle, vi znate da je je 15. veljače bio sastanak vijeća i na tom vijeću su ministri pozdravili ovaj prijedlog, općenito uzevši, ali su također izrazili zabrinutost vezano za e, povećano administrativno opterećenje koje bi proizišlo iz toga i složenost vezano za dobivanje e, odobrenja. Od veljače do sad e, smo mi radili u šest radnih skupina na tehničkoj razini, znači radne skupine vijeća, kako bismo poboljšali tekst, pojednostavnili ga, da proširili područje primjene, i također da to bude dosljednije i u skladu sa osnovnom uredbom o ribarstvu i drugim e, uredbama koje se odnose na ovo područje zato što se radi o održivom e, ribarstvu, ali također i suzbijanju aktivnosti kada e, ribarska vozila, ribarska plovila koja plove odnosno love ribu po vanjskim vodama se možda toga ne drži, moraju i dalje oni ribariti održivo. Dakle, radimo na tom tekstu svi zajedno kako bismo ga poboljšali na tehničkoj razini i mi smo također smanjili broj podataka koje smo tražili. Imali smo dva dodatka gdje se tražilo sve te podatke, dakle vezano za plovila, za ulov, za vlasnike brodova. A sada e, smo napravili e, linkove sa postojećim bazama podataka koje već imamo, kojima mi upravljamo, tako da mi možemo onda izvući podatke iz tih baza podataka, tako da sada ti podaci i ta, to administrativno opterećenje e, koje je do sad bilo na zemljama članicama se dramatično pojednostavljalo, ali ipak e, se i dalje držimo svih načela i uvjeta važnih, ovog važnog prijedloga. 15. lipnja je bio sastanak Korepera i tamo su delegacije i predsjedništvo općenito uzvrši su dosta e, pozdravili e, ovaj prijedlog i predsjedništvo je poslalo pismo vijeću gdje je tražilo da se definira opći pristup e, na osnovu kompromisnog teksta predsjedništva i taj pristup je usvojen 28. lipnja na sastanku vijeća, dakle nedavno. 28. lipnja su zemlje članice u velikoj mjeri pozdravile ova poboljšanja, kao što sam već rekla. I sada je ta procedura usklađena i pojednostavljena. Kao što sam rekla, e, smanjen je broj podataka koji se traže. Što se tiče ovih obveza izvještavanja koje su se prije preklapale sa postojećim međunarodnim obvezama, ili obvezama vezano za regionalne organizacije ili tako dalje. To se sada sve pojednostavnilo i dakle e, nema niti sukoba, niti ničega. I to je sve dosljedno sada konsistentno sa postojećim zakonskim propisima. Tu imamo i neke nove odredbe kojima se to regulira. To već je bilo u prijedlogu, ali nije bilo jasno. Znači, postojala je potreba da se u jednom poglavlju to posebno e, obradi. Znači, imamo sporazume za ove zajedničke stokove e, kojima se, koje izlovljavaju i Norveška i Irska, uglavnom se radi o Sjevernom Atlantiku, dakle da se zajednički e, time upravlja. Dakle, to je opći pristup koji je osvojilo vijeće i sada se već počela e, rasprava ovdje u odboru Peš i e, općenito u Europskom parlamentu i sada bih samo još htjela odgovoriti na neka od vaših pitanja i onda nekoliko komentara koji, koje možda vjerojatno treba ipak spomenuti. Dakle, što se tiče ovoga što je pitala gospođa Hebert vezano za ovaj rok od 24 mjeseca za mijenjanje zastave. Ovo je u skladu sa ovom osnovnom uredbom e, za ribarstvo koja je nedavno usvojena prije nekoliko godina. I u toj uredbi imamo članak 31. stavak 9. koji govori upravo o toj promjeni zastave i također sadrži vanjsku dimenziju 24 mjeseca je tamo. Znači što smo mi napravili sa tom uredbom? Mi smo naprosto to prilagodili postojećim pravilima kako bismo imali tu konzistentnost. Kada se ta uredba o ribarstvu e, usvajala, tada se smatralo da je taj rok 24 mjeseca, dvije godine dovoljan kako bi se utvrdilo poštuju li sva pravila ta plovila e, kojima se, koja mijenjaju zastavu. Također vas posjećam da ovaj e, prijedlog e, ima i ovaj kriterij za opće prihvatljivosti gdje svako plovilo koje želi ribariti izvan europskih voda mora e, biti sukladno, dakle mora imati odobrenje i zemlje članice su jedine koje mogu izdati takvo odobrenje i to samo ako su kriteriji prihvatljivosti ispoštovani i to je dosta zahtjevno zato što obuhvaća to da e, ne smiju biti na različitim listama, ne smiju imati prošle godine neke teške e, prekršaje, dakle moraju imati odgovarajuće registarske brojeve i po našem mišljenju je to zaista dobro jamstvo za to da se oni zaista drže pravila. Da, što se tiče konvencije, vi ste već dali odgovor. Dakle, e, radnička prava u floti Europske unije, plovila koja plove pod e, europskom zastavom moraju se držati e, međunarodnih konvencija o radničkim pravima. dakle zemlja članica pod čim zastavom plovi taj brod e, se moraju pobrinuti da e, radni uvjeti su na, dakle da isti uvjeti se poštuju i na njihovim ribarskim plovilima. Da, ne znam hoće li netko još iz komisije nešto reći, znači e, glavna uprava DEVK, gospodin Knot, Hvala, ja dolazim iz Devka i predstavljam eh, gospodina Kristićija. Neću dugo govoriti, budući da smo mi samo znači pridruženi, a vodeći su bili Diđi Mare. I dobili smo znači dobro objašnjenje od njih vezano uz ovu uredbu. Ova uredba je znači u skladu sa e, znači politikom za razvoj EU-a i ne samo da je kompatibilna, nego također i doprinosi ciljevima. I znači u tom smislu imamo ono što želimo podržati u okviru e, znači e, same politike razvoja. Hvala, hvala vam Marijan, samo kratko. Da, vrlo kratko. Gospodin Ponga je govorio o koherentnosti politika. Liberska politika znači ima uske veze sa politikom razvoja i Mislim ipak da možemo malo šire vidjeti stvari, postoje određene tehničke stvari o kojima također možemo e, razgovarati. Znači, rok za podnošenje amandmana je znači srijeda 13.7. E, u podne. A sada krećemo na 11. točku dnevnog reda. Sporazum o partnerstvu su održivom ribarstvu između Europske unije i vlade Kokovih otoka. Gospodin Ponga je izvjestitelj. E, hvala gospođo predsjednice. Vrlo kratko ću vam e, znači predstaviti ovaj nacrt e, znači sporazuma partnerstvu i protokola u znači na Kokovim, otoka Znači radi se znači ovdje o periodu e, lova za četiri godine. Znači što se tiče e, znači sredstava e, Europske unije imamo 735 tisuća prve dviju godina i zatim sljedeće dvije godine 700 znači tisuća eura, a cilj je znači razvoj i doprinos aktivnostima aktivnostima ribarstva u Kokovim otocima. Uz taj godišnji doprinos EU-a europski e, znači, brodovlasnici praćaju pravo pristupa. Ovaj sporazum je jako dobar sporazum i znači e, isto tako uzima u obzir sve kriterije što se tiče novog ZPP-a, posebno uzimajući u obzir ciljeve i e, održivog ribarstva, demokratskih načela, vladavine prava ili poštivanja ljudskih prava. Taj e, sporazum je važan jer omogućava Europskoj uniji da promovira načela održivog E, razvoja i održivog ribarstva u Pacifiku i zbog toga e, znači pozivam kolege da podrže e, sklapanje ovog sporazuma. Znači ovdje imamo jasnu preporuku. Gospodin Fonsulika, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Dragi kolega, u okviru ovog sporazuma ja bih vam predložio da podržimo stajalište našeg izvjestitelja te da glasujemo za izvješće. Izvješće imati pozivne, e, pozitivne konsekvence za održivo upravljanje e, resursima te e, na borbu protiv NNN e, ribolova uzimajući u obzir principe ljudskih prava i vladavine prava. Nemamo znači nikakvih e, pri, protivnosti vezano uz korištenje sredstava i podršku znači lokalnim ribarskim zajednicama u kukovim otocima. Hvala. Želi li još netko uzeti riječ? Marija? Da, zahvaljujem e, gospodinu Pongiž. Možemo se složiti sa ovim izvješćem. Znači imamo iz Digi, znači, Mare i Digi Devko predstavnike. E, želite li uzeti riječ? Diđimare, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Zahvaljujemo također i ovom nacrtu mišljenja gospodinu Pongi. Želim eh, podcrtati važnost ovog eh, novog eh, sporazuma o održivom ribarstvu. To znači da je mogućnost pristupa europskoj floti E, za lov u tim morima. Isto tako imamo mogućnost povećanja e, ulova sljedećih godina te ribolovnih mogućnosti. Ono što je važno je da ovaj sporazum omogućava našoj floti da bude prisutna u ovom regiji, a također ojačava i poziciju EU-a u okviru centralne e, organizacije za ribarstvo u Pacifiku. Ono što je važno je da to naglasimo u svakom slučaju mi se slažemo sa nacrtom mišljenja i zahvaljujem još jednom e, izvjestitelju na radu. E, DG Defko, izvolite vrlo kratko. Kao što je gospodin Ponga rekao, sredstva koja su ovdje uključena su znači veća od nekih drugih e, pomoći. Ono što je izuzetno važno je zapravo da imamo e, potpuno koherentnost različitih politika što se tiče našeg odnosa sa kukovim otocima. Imate li nešto za dodati gospodine Ponga? Sve je jasno. Znači rok za podnošenje amandmana je znači 14.7. E, u podne. Mi ćemo se ponovno sastati 31. kolovoza i molim vas ponesite vaše glasačke kartice.